Dobro jutro, dragi kolege. Molim vas da svi sjednete. Htio bih započeti sa sastankom odbora za vanjske poslove. Utorak 16. veljače, kao što vidite, imamo dva sastanka, jedan prije podne, jedan poslije Kao točko broj 1 bih predložio da usvojimo današnji dnevni red. Imali netko primjedbi? O dnevnom redu ne. Onda se dnevni red smatra usvojen. Točka broj 2. Naš predsjednik će nam se pridružiti nešto prije 10 sati zbog drugih obveza unutar Europskog komenta vezano uz e, ključnu pripremu sastanka Europskog vijeća od ovog tjedna i u njegovom svojstvu vezano uz sudjelovanje u pregovore oko danjeg članstva u jednom kraju u Srpskoj uniji. Sada ćemo prijeći na glasovanje. Molim vas da pripremite glasačke kartice. Prva točka na našem dnevnom redu je nacrt mišljenja o različnici vezano uz provedbu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014. Dio treći, Europska komisija i izvršne agencije. Naš izvjestitelj za ovo izvješće je gospodin Preda. E, gospodine Preda, želite li nešto reći? Ne, ništa. Hvala vam lijepa, gospodine Preda. I stoga možemo sada započeti s glasovanjem. Glasujemo o amandmanu broj 1. Stavak broj 1. Glasovanje je otvoreno. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman broj 3. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman broj 4. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Peti amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Imamo glasovanje po dijelovima za šest amandman, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, odbija se. Sedmi amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, odbija se. Osam, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, odbija se. Devet, tko je za? Pro,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 Doesn't work? Can we check? Nešto ne funkcionira, možemo li provjeriti što se događa? Mr. Chairman, my voting card is being... Gospodine predsjedavajući, ja glasam za, jako ne putem glasačke kartice. Možemo li provjeriti s gospodinom Bettinijem i gospodinom Asisom radi, li oprema. Dakle, za zapisnik, ako vi glasujete za, Gospodin Betini i gospodin Asis glasuju za, kao i gospođa Piri. Glasovanje je završeno. Dakle, nacrt mišljenja je usvojen sa 37 glasa za, 8 protiv i 3 suzdržanih. Čestitam gospodin Dan Predi na usvojenom mišljenju. Okay, Odmah prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda. To je nacrt mišljenja o različnici vezano uz opći proračun Europske unije za 2014. godinu, dio deseti Europska služba za vanjsko djelovanje. E, tu je naš izvjestitelj također bio Kristijan Danpreda. Imate li primjedbi, gospodine Preda? Samo bih htio zahvaliti tajništvu na dokumentima koje smo zaprimili i naravno i kolegama koji su jako dobro radili na ovome, prije svega kolegama iz socijaldemokrata. Hvala vam lijepa, gospodin Dan Preda. Prelazimo na glasanje. Amandman prvi, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Treći amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. Četvrti i peti amandman, tko je za, tko protiv, suzdržani. Provjerimo to, nisam siguran. Dakle, četvrti i peti amandmani, elektronička provjera. Yes. U redu. Mnogo osoba protiv, ali nisu svi digli ruke. Odbija se. Šesti amandman. Da, glasujemo šest amandman. Šesti amandman. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Sedmi amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. Osmi amandman. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 9. Tko je za? Protiv. Suzdržani, odbija se. 10. Tko je za? Protiv. Suzdržani, odbija se. 11. amandman. Tko je za? Protiv. Suzdržani, usvaja se. 12. amandman. Tko je za? Protiv. Suzdržani, odbija se. 13. amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. 14. amandman, tko je za? Protiv? Suzdržani, odbija se. 15. amandman, tko je za? Protiv? Suzdržani, usvaja se. Sa usmenim amandmanom broj 2, to se zajednički usvaja. 16. amandman, tko je za? Protiv? Suzdržani, usvaja se. 17. amandman sa usmenim amandmanom broj 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 18. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Onda prelazimo na elektroničko glasovanje o nacrtu mišljenja u ovako izmijenjenom obliku. Nakon našeg glasovanja otvaram glasovanje. Okay. Everybody voted. Svi su glasali, da. Glasovanje je završeno. Nacrt mišljenja je usvojen sa 40 glasova za, 8 protiv, 3 suzdržanih. Čestitke gospodinu Preda, želim vam ugodan sastanak s vašim predsjednikom vlade. Sad imamo stanku od 10 minuta dok nam se ne pridruži iranski ministar vanjskih poslova. hvala vam lijepa.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 Uh, Dobro jutro ponovno, dragi kolege. Sad ćemo započeti s točkom p na našem dnevnom redu. Zamolio bih sve da zauzmu svoja mjesta. Danas na sastanku odbora za vanjske poslove bih htio pozdraviti ministra vanjskih poslova Islamske republike Irana, um, to je njihova to ekscelencija Mohamed Javad Zarif, kao i delegacija iz Irana koji je danas ovdje s nama kao gosti. Želim kao prvo zahvaliti gospodinu Zaripu što je prihvatio naš poziv da se obrati članovima odbora za vanjske poslove. Ovo je njegov prvi posjet institucijama Europske unije nakon što je zajednički sveobuhvatni akcijski plan započeo sa djelovanjem 16 lipnja 2016. godine. To je bio dan kada je Međunarodna eh, agencija za atomsku energiju službeno potvrdila da je Iran ispunio sve obveze iz prve faze unutar zajedničkog sveobuhvatnog akcijskog plana, što je dovelo do smanjivanja sankcija, do ukidanja sankcija. Zajednički sveobuhvatni akcijski plan nam sada pruža jednu novu fazu za poboljšanje odnosa između Irana i Europske unije. Europski parlament je podržao odnose između Irana i Europske unije, uključujući i otvaranje delegacije Europske unije u Teheranu i ponovno, ponovni početak pregovora oko um, trgovinskog sporazuma i sporazuma o suradnji između Irana i Europske unije. U tom smislu bi nas zanimalo vaše mišljenje, gospodine ministre, o budućim aspektima suradnje između Europske unije i Irana i također bih podsjetio i na pravovremenu posjetu delegacije iz odbora za vanjske poslove koje je vodio naš predsjednik tik pred zaključivanja sporazuma oko iranskom e, nuklearnom dogovoru i tu je i europska parlamentarna diplomacija doprinjela napretku diplomacije europskih institucija, a isto tako i e, rad visoke predsjednice gospođe Mokerini i druge države koje su usko sudjelovale u pregovaračkom postupku. Gospodine ministre, u proteklih nekoliko mjeseci e, zabrinjava nas e, smanjenje sigurnosti situacije na Bliskom istoku, ta regija je u kaosu, imamo Daesh, imamo i sukobe u Jemenu i u Siriji, imamo i e, priljeve migranata koji su iz sukoba i to je stavilo susjedne države u, u jako tešku situaciju. Evo jedan primjer, u prošlom tjednu smo imali dvije delegacije, jedna delegacija pod vodstvom gospodina Broka je posjetila Egipat, a e, druga delegacija pod mojim vodstvom je posjetila Saudijsku Arabiju i Katar i sve te teme nestabilnosti na području Sjeverne Afrike, um, Arabskog poluotoka i Bliskog istoka su bili dio naših razgovora sa uh, sugovornicima sa najviše razine u sve tri države. Gospodine ministre, Europska unija i Iran su suočeni sa današnjim izazovima i iako ne dijelimo uvijek jednake stavove po pitanju toga kako da riješimo te izazove, mi bismo trebali pokušati naći ipak za to rješenja. Htio bih čuti vaša mišljenja o tome i e, baš mišljeno o drugim zajedničkim temama, uključujući i e, unutarnju situaciju u Iranu i zaštitu ljudskih prava. Struktura naše rasprave je obično takva da vi kao naš gost imate priliku obratite nam se u trajanju od 10 do 15 minuta, budući da je e, ovo ovdje vaš prvi dolazak, e, ima toliko mnoštvo tema, e, imat ćete 15 minuta, zatim će zastupnici imati prilike postaviti vam pitanja, imat ćemo pitanja u trajanju od minutu, minutu i pol, vidim da imamo već veliki interes za to i zatim ćete onda moći u jednom, u jednom izlaganju odgovoriti na sva njihova pitanja. Gospodine ministre, izvolite, predajem vam riječ. Dobro svima. Velika mi je čast i zadovoljstvo biti ovdje s vama i dopustite mi da kao prvo kažem da jako cijenim ne samo to što ste mi dali priliku da budem ovdje, već i da jako cijenim podršku koju ste vi pružili, koju je Europski parlament pružio diplomaciji i radu koji je izveden na tako briljantan način kako od strane Catherine Ashen i kasnije i Federike Mogherini, a ne moram niti spomenuti uh, rad Javiera Solana prije njih dvije. Mislim da kako Europska unija, tako i Iran se mogu ponositi time što smo uspjeli ostvariti dobru diplomaciju. Za nas je diplomacija alternativa vrlo, za vrlo neugodne opcije koje su dostupne, ali koji neće možda dovesti do prihvatljivih rezultata. Uspjeli smo ostvariti uspjeh diplomacije zato što smo uspjeli promijeniti paradigmu kroz koju smo gledali na ovo pitanje. Mi smo počeli razgovarati 2003. godine s Europskom unijom oko iranskog nuklearnog dogovora i ja sam imao tu čast da sam bio član e, tog tima e, tada u formatu E3. Nismo još imali ovaj format plus 3. I zatim, kasnije, zbog e, toga što je ta tema prebačena na Vijeće sigurnosti UN-a, što je za nas bilo neprihvatljivo, su onda još i tri dodatne zemlje koje nisu bile prije toga članice E3 dodane u taj format. Dakle, Europska unija je zapravo ta koja je pokrenula taj postupak i da je ostala ista paradigma kao i na početku e, tih pregovora, onda smo 2005. već mogli završiti s time. E, nije su nam bile potrebne članice veće sigurnosti jednog naroda, ali iz kojeg od razloga možda i zbog politike u tom trenutku jednim američkim državama nama nije bilo moguće postupiti tako. No ono što je važno je pogledati zašto smo uspjeli postići sporazum i e, zašto smo uspjeli provesti taj sporazum unatoč e, svim onima koji su prokazivali da nećemo moći ostvariti rezultat i mnogi su govorili čak i ako ostvarimo rezultat da nećemo ga uspjeti provesti. A mi smo napravili oboje i to puno prije roka. Nitko nije očekivao od nas da ćemo ispuniti iranske obveze prije svibnja ili travnja, ali mi smo to uspjeli učiniti. Zapravo već u prosincu E, Međunarodna agencija za atomsku energiju je potvrdila da smo dakle, do siječnja 2016. godine uspjeli ispuniti sve naše obveze i zbog toga su u siječnju 2016. godine ukinute sve sankcije protiv Irana. Uspjeli smo to postići zato što smo definirali problem na način da ga uspijemo riješiti. Problem je definiran na oprečno suprotan način e, od strane Irana i zatim od strane Zapada, prije svega od strane Sjednih američkih država. Sjedinih američke države su imale državnu politiku da Iran ne smije imati bilo kakav nuklearni program. Oni su to nazivali programom za izradu nuklearnog oružja, a mi smo uvijek smatrali da je naš program e, program. Ali Sjedinje američke države su na to I Iako se vratite u 1990. godine, Sjedinje američke države su čak bile protiv toga da Iran izgradi atomska, atomsko postrojenje i zbog toga je ovo atomsko postrojenje Bušer koje smo zgradili, ono koje ima najveći e, ima najdulji rok za izgradnju, zato što su Sjedinjene američke države uvijek iznova intervenirale i e, nisu omogućavale da jedan od izvođača atomskog posvojenja surađuje s Iranom. Tako dakle, taj problem na koji su na, o kojem se tu radi je bio takav da su se američke da jednostavno Iran ne smije imati nuklearni program uopće i točka. I zbog toga je Iranu bilo nemoguće ostvariti takav cilj, jer bi takav cilj značio da Iran mora odustati od svojih prava. 2013. godine, kad smo ponovno nastavili s pregovorima, uspjeli smo redefinirati naš cilj. Naš cilj mi definiramo kao takav da će Iran imati nuklearni program koji će uvijek ostati samo Mjendopske svrhe. I dakle, umjesto da imamo dva oprečno suprotna cilja, imali smo kasnije situaciju da smo to uskladili u jedan cilj, zašto smo mislili da je to je naš cilj i za su Zapad i Sjedinemačke države mogli također reći da je to njihov cilj. A razlog tomu je bio taj da su sjedne američke države i neki njihovi zapadni saveznici shvatili da je nemoguće spriječiti Iran da ostvari nuklearni program jer je Iran imao infrastrukturu, imao je znanje, imao je sposobnosti za to i stoga su prihvatili da Iran treba imati program koji će biti transparentan i koji nikad neće izađivati nuklearno oružje. To je dakle bio taj cilj. Prihvatiti novi cilj, prihvatiti cilj što zapravo bila samo redefinicija starog cilja. Stari cilj je bio da Iran nikad ne bi trebalo imati program za izradu nuklearnog oružja i taj cilj je danas isti. Mi smo uspjeli redefinirati, reformulirati taj cilj na način da smo se mogli složiti oko toga i tako smo uspjeli riješiti taj problem. E, pitanje paradigme je tu izuzetno važno. E, to je izuzetno važno zato što Sada živimo u novom međunarodnom okruženju gdje zbog globalizacije nije moguće postići sigurnost za jedne ako su drugi nesigurni. Gdje ne mogu jedni imati prosperitet ako drugi žive u siromaštvu. Takva je sama priroda globaliziranog svijeta. Ne možemo, jednostavno je nemoguće zarađivati na uštup drugih. Igra od koje niko nema koristi, igra gdje svi gdje neki gube, a drugi dobivaju, zapravo znači gubitak za sve. Dakle, ili igramo tako da će svi pobijediti, ili igramo tako da će svi izgubiti. A ako to razumijemo, ako razumijemo tu doista važnu novu dimenziju globaliziranog svijeta, onda to možemo primijeniti i na druga pitanja. Možemo koristiti uspjeh nuklearne diplomacije na koju se svi možemo ponositi i primijeniti to na situaciju u regiji. Možemo vidjeti može li se redefinirati ciljevi i izazovi u toj regiji kako bi dobili pozitivan ishod za sve a ne negativan ishod za sve ili negativan u potpunosti ishod. U našoj regiji imamo prilike, prilike za razvoj, prilike za slobodan protok nafte, prilike za postizanje stabilnije cijene nafte. To je sada očito čak i potrošačima da je svima u interesu postići stabilnije tržište cijene nafte, prilike za veću razmjenu među osobama u toj regiji, ali i izazovi. Izazovi e, zbog ekstremizma, zbog sektarizma, zbog naselja. Ako to krenemo definirati kao nešto što možemo zajednički riješiti u korist sviju, onda ćemo to i uspjeti. Ali ako na te probleme gledamo E, iz negativnog gledišta, dakle ako Iran i drugi dionici u toj regiji ili izvan te regije gledaju na tu svoju igru kao na nešto gdje oni moraju povijediti a drugi izgubiti ako gledaju kako mogu ostvariti nešto za sebe, a pritom prouzročiti katastrofu za druge. Mislim da je moguće da redefiniramo te probleme. Mislim da je moguće baciti pogled na načela koje svi dijelimo. Pogledajmo Perzijski zaljev. Perzijski zaljev za nas e, znači život, a isto tako i za mnoge druge države u toj regiji. Perzijski zaljev postaje područje gdje imamo mnoštvo izazova od ekstremizma do nestabilnosti cijene nafte, preko e, plovidbe, preko pitanja okoliša. Ne znam li znate, ali oko Pezovog zaljeva svi trenutno grade nuklearna postrojenja. Dakle, pitanje nuklearne sigurnosti je također jedno pitanje koje se tiče Pezovskog zaljeva. Ako dakle pogledamo to, taj problematični sektor, onda možemo pomisliti možemo li redefinirati te probleme kako bi se oni mogli zatim riješiti. Za ljude koji žive u Europi je jednostavno razmišljati o helsinkiškom procesu gdje ste vi izradili nekoliko načela koje svi moraju prihvatiti ako žele dobiti ulaznicu za taj klub i e, nekoliko područja na kojima svi moraju raditi kako bi se izgradilo povjerenje i kako bi se ostvario napredak. E, radeći tako, mislim da možemo redefinirati tu regiju, redefinirati problem u regiji na način mm, da ih možemo liječiti I mislim da je to potpunosti jednostavno. Svi se možemo složiti oko tih načela, teritorijalni integritet, e, poštivanje međunarodnih granica, odbacivanje uplitanja u unutarnje poslove drugih suverenost država. Možemo čak ići i dalje, ne širenje nuklearnih oružja, ne masovnog oružja oružje za masovno uništenje, sve to možemo dijeliti, sva ta načela. Zatim imamo suradnju po pitanju okoliša, e, imamo suradnju e, vezanu uz razmjenu osoba, uz e, turizam. I trebamo se boriti protiv zajedničkih izazova, protiv ekstremizma, protiv terorizma, protiv sektarizma. To su načela i opcije koje imamo za izgradnju povjerenja na području ekonomije, dakle slobodno kretanje nafte, da zadržimo stabilnost na tržištu nafte koje zajedno dijele sve države na području Pezijskog zaljeva. Zatim, po pitanju sigurnosti možemo riješiti e, pitanje oružja, militarizma, možemo se boriti protiv terorizma i ekstremizma, a možemo riješiti i socijalne probleme tako što se borimo protiv sektarizma možemo postići bolje međuodnose u e, državama te regije i na taj način onda možemo kretati prema rješenju problema. Mislim da je to potrebno ako želimo iskoristiti ovo nuklearno pitanje kako bismo drugačiji, postavili drugačije rezultate za našu regiju. Nažalost, ono što je trenutno situacija u našoj regiji je da su pojedine države definirale svoje interese tako što da isključe druge države i dok god je to e, rješenje u našoj regiji nećemo moći ići dalje. Mislim da je najveći izazov za sve nas zapravo isti izazov kao i za Europsku uniju. Vidjeli ste koji je ishod e, krize u Siriji vezano uz migrante koji stižu k vama, ali to je samo početak problema, zato što ne možemo zadržati ekstremizam u bilo kojem dijelu svijeta. Ekstremizam je takav da se širi, ne može se zadržati u jednoj državi ili jednoj regiji, ideologija mržnje i ekstremizma će se širiti. I mi moramo naći za to rješenje i to ne može biti jednodimenzionalan pristup. Ne možemo to riješiti samo svojnim rješenjem, iako je ono rješenje možda potrebno kako bi se, kako bi se riješio samo srž problema, ali treba nam kulturni pristup, međureligijski pristup, gospodarski pristup, zabor protiv nezaposlenosti, protiv e, nemaštine, e, protiv e, podjele koje se događaju u našoj regiji. Evo, posljedna riječ prije nego što prođemo i 15 minuta za govor. Ako svi shvatimo da smo suočeni s istim problemom i sa zajedničkim izazovima i da nam je za to potrebno zajedničko rješenje, onda smo počinili već prvi korak ka rješavanju tih problema. Ako svatko vjeruje da je to problem od nekog drugog, da će netko drugi se morati s tim pozabaviti, da će neko drugi to morati riješiti, da vi dakle morate riješiti pitanje izbjeglica, a da mi moramo riješiti pitanje ekstremizma i sektarizma, onda nikad nećemo riješiti taj problem. Svi moramo shvatiti da se nalazimo na istom brodu i da ćemo ili zajedno potonuti ili da, ćemo zajedno moći ploviti. I to je zapravo sudbina našeg globalizirnog svijeta. Hvala. Hvala vam. Hvala vam što ste bili ovako točni. 9 je sati i 44 minute i 25 eh, zastupnika se javilo za riječ baš kao što sam i predvidio. Stoga, molim vas sve da budete kolegijalni i da ne govorite dulje od jedne minute. Već smo to takve prakse imali i ranije. Ja znam da je to e, malo teško, ali ako želimo svima dati priliku da e, ministru za rifu postave pitanje, onda se jednostavno moramo držati vremena i molim vas da to poštujete jer ću protivno morati prvi puta iskoristiti svoj čekić. Počinjemo sa Richardom Howittom, on je izvjestitelj ovog odbora za izvještaj o strategiji Europske unije prema Iranu nakon sklapanja ovog sporazuma. Hvala vam, ja ću biti vrlo kratak. Gospodine Zarif, dobrodošli. Ja sam sa gospodinom Bronkom bio dio delegacije koja je posjetila Teheran i mi smo odigrali našu ulogu u postizanju ovog sporazuma. Drago mi je da sam sada izvjestitelj e, na istu temu, znam da će to biti vrlo težak proces, ali nadam se da će biti konstruktivan i uspješan. Drago mi je da čujemo i od vas da e, želite konstruktivan pristup. Mi isto tako želimo razmisliti o novim načinima za uspostavu odnosa između Europske unije i Irana. Nećemo ponovno otvarati raspravu E, o nuklearnom sporazumom, time se bave naši prijatelji u Europskoj e, komisiji. No želimo razgovarati o gospodarstvu, trgovini, zaštiti okoliša, sigurnosti i sigurnosnim pitanjima. To su nama teme koje su bitne. I moramo biti jasni. Među nama postoje razlike. Drago mi je da postoji politički dijalog o e, ljudskim pravima da o tome razgovaramo i, i u tom području želimo biti konstruktivni. Vaš e, plan od četiri točke za Jemen. Ja bih doista volio čuti malo više od vas o tom e, planu. Tamo se odvija strašna humanitarna kriza. A drugo, e, konferencija u Minhenu koja će se držati u petak. Rekli ste da predviđate da će Saudijska Arabija i Iran moći zajedno um, djelovati kad je reč o sigurnosti, molim vas da nam recite nešto o, uh, o tome. Hvala vam sada Arno koordinator Pučana. Hvala vam, gospodine ministre, hvala vam što ste nam pružili ovu priliku da razmijenimo gledišta. Moje pitanje se tiče drugog dijela vašeg uvodnog izlaganja, dakle ne ovog prvog dijela o nuklearnom sporazumu, to je nešto što je sada iza nas, iako naravno na provedbu treba pažljivo pripaziti. Već e, želim govoriti o nestabilnosti u Perzijskom zaljevu. Vi ste s pravom naglasili da je problematično pitanje sektarizma, e, isključenosti i ekstremizma. A kao što znate, jedan od problema s kojim smo se susreli prije svega u Iraku i koji je doveo do eksplozije nekoliko skupina, dakle prije svega turističkih skupina, da je to sektorska politika, upravo to, koje je vodilo bivša, koje je vodila bivša ilička vlada a neki kažu da je Iran podržala tu bivšu iransku vladu. Kako bi se u toj regiji ponovno izgradilo povjerenje i kako ne bismo imali ovo trenutno stanje nepovjerenja, onda trebamo vidjeti koje su interferencije. U potpunosti razumijemo da Iran ima e, kao cilj teritorijalni integritet, e, vlastitu obranu, a što biste vi odgovorili na one koji u toj regiji kažu da Iran ne treba samo Eh, imati objemenu funkciju, nego da treba imati interferentnu funkciju za Jemen. Eh, Hvala vam sada gospodin Cenak. Gospodine ministre, želim vam dobrodošlicu. Naš klub zastupnika ECR također pozdravlja eh, poboljšanje odnosa između Islamske republike Iran i Europske unije i pozdravljamo ovaj nuklearni sporazum, no istovremeno bit ćemo oprezni i paziti na provedbu. Imam dva pitanja. Prvo o rezoluciji 1929 UN kojom se brani proizvodnja korištenja balističkih misila koje nose bojne glave. Vaš ministar obrane je nedavno rekao da će dalekosežni balistički projektili biti otkriveni e, sljedeće godine. Zašto Iran uopće treba takve E, projektile i na koga su usmjereni. Što se tiče ljudskih prava, ja sam poprilično oštro osudio nedavnu brutalnu egzekuciju šitskog e, klerika, gospodina Nimre, što je bilo potpuno neprihvatljivo. No prošle godine je e, Iran pogubio više od 800 zatvorenika i trenutačno su novinari i blogeri u zatvoru. Ja sam se s nekima od protivnika režima susreo u Londonu i to posebice oni koji su e, apostati i koji su se preobratili s islama. Kada će Iran poštovati islamsku tradiciju da nema dakle nikakve vjerske prisile? I kakva je situacija sa i zajednicom u Iranu? Hvala vam, a sada gospodin Weigel u ime liberala. Hvala vam. Danas ćete čuti i slovenski. Sviđa mi ste to što ste priznali ulogu diplomacije u ovim pregovorima i dobro ste reagirali kada je i Europska unija nastojala unaprijediti odnose s Iranom. Iran je za nas vrlo važna eh, zemlja u regiji. Imam jedno pitanje za vas. Možete li mi precizirati dvije ideje koje ste spomenuli? Prva se odnosi na izgradnju povjerenja. Možete li vi zamisliti da u odnosima sa Saudijskom Arabijom hoće li e, Iran moći pokrenuti dakle taj postupak ponovne izgradnje povjerenja? I drugo, niste spominjali e, prava, ljudska prava u vašoj zemlji. Možete li nam reći, e, možemo li očekivati neke promjene u tom području? U ovom parlamentu svakoga dana se susrećemo sa predstavnicima vaše dijaspore koji osuđuju e, kršenja ljudskih prava i to nas doista brine. Mi slušamo podatke koji dolaze od njih i njihove bojazni. Iran se mora razvijati i mora postati otvoreno i tolerantno društvo. A mene zanima mogu li otvorene osobe kao vi pomoći. A hvala sada gospođa Sakorafa. Hvala vam. Pozdravljamo sporazum protoklog lipnja te ukidanje sankcija od Irana sada očekujemo da konstruktivno iskoristi svoju aktivnu ulogu ne samo na Bliskom istoku već i u globalnom gospodarstvu. Situacija se na Bliskom istoku svakoga dana pogoršava, to svi znamo. sukobi su obilježeni i vjerom i obje strane iskorištavaju vjerske razlike ne bili uh, e, stvorile krize, ratove, sukobe, a sve to u cilju bolje kontrole područja. Vas se optužuje zajedno sa Turskom i Saudijskom Arabijom da podržavate te sukobe i da podržavate baš određene režime. Prošlog mjeseca smo čuli da je Iran obučio 200 tisuća, dvije tisuće e, vojnika. Smatrate li da ćete, e, da ovakvom strategijom dati odgovor savezu sa Saudijskom Arabijom da uspijevate smanjiti napetost u regiji, da promičete mir? I drugo pitanje. Prije nekoliko dana ste rekli da želite surađivati sa Saudijskom Arabijom, no dva dana nakon sklapanja sporazuma u Siriji, Turska je počela bombardirati Kurde u Siriji i spremna je poslati e, vojsku na teren. Kako to ocjenjujete s obzirom na strateški interes Irana u toj zemlji? Gospodine Skadaravi, prije nego što je izgubio svoj život u Svibnju, rekao je da da se i iranski vojnici bore u e, Siriji i pomažu Asadovim snagama. Hvala vam. A sada gospodin Hvala vam lijepa gospodine ministre što ste došli k nama. Kao prvo bih vam htio zahvaliti i na vašoj vrlo pozitivnoj ulozi, dakle ulozi koju je Iran odigrao u nuklearnim pregovorima vezano uz nišenje nuklearnog oružja u New Yorku. Jedna mala molba. Mislim da postoji čitav niz stručnih područja gdje možemo vrlo dobro zajedno surađivati. Primjerice kada se radi u okolišnim problemima e, jezero Jurmen gdje e, postoje okolišni problemi isto tako možemo vrlo dobro surađivati po pitanju energije, prije svega kada se radi o obnovljivim izvorima energija i borbi protiv droga. Ali moje konkretno pitanje vama upućeno bilo bi sljedeće. Možete li mi ukratko prikazati kako je stajalište Irana po pitanju ovih sada trenutnih pregovora o Siriji. Hvala vam gospodine Buhnera, sada Fabio Castaldo, minutu i 15, izvolite. Hvala vam. Gospodine ministre, želim vam dobrodošlicu. Drago mi je da ste danas ovdje jer ja sam stvarno pozdravio sklapanje ovog sporazuma koji, baš kao što ste vi sami rekli, bi mogao promijeniti e, tijek povijesti. No, situacija koju danas gledamo u Perzijskom zaljevu i na Bliskom istoku je e, obilježena posredničkim ratovima. Kao što vi samo kažete, ovdje postoje e, ogromne gospodarske mogućnosti, ali ne smijemo se ograničiti samo na gospodarstvo. Mene zanima što mislite Kako smatrate da možete ponovno pokrenuti dijalog sa Saudijskom Arabijom i u kontekstu naftne krize i pada cijena nafte, što će i vama olakšati ulazak na naftno tržište? Te druga točka se odnosi na ljudska prava. Nažalost moram istaknuti da ste vi dan danas jedna od zemalja koja najviše koristi smrtnu kaznu. Bilo je na tisuće slučajeva samo u protekle dvije godine. Možemo li od vaše reformske vlade očekivati korak prema stavljanju moratorija na izvršavanje smrtne kazne? Tome se toplo nadamo. Hvala vam. Evo, naši koordinatori su sada iskoristili više minuta e, nego što je bilo, nego što su imali, tako da sada svi imaju jednu minutu i gasit ću vam mikrofon. Hvala vam. Gospodin Kelam. Gospodine ministre, mm, hvala vam na vašim porukama i drago nam je da ste danas ovdje. No, slažete li se sa mnom da se sve zapravo svodi na povjerenje? E, sankcije su se provodile u Iranu e, zbog toga što Iran podržava terorizam i zbog kršenja e, ljudskih prava. Slažete li se da je lakmus test za mm, vraćanje povjerenja, u principu unapređenje situacije sa ljudskim pravima i poštivanje prava vjerskih i ostalih manjina. Evo, jedan slučaj. Gospođa Varakani ima 29 godina i osuđena je na 12 godina zatvora zbog toga što je na svojoj Facebook stranici objavila crtiš o tome kako se u Iranu krše ženska prava. I možete li nam objasniti zašto je e, na tisuću kandidata za diskvalificirano. Hvala vam. Sljedeći, na jednu minutu. Hvala vam, gospodin Kan. Dobro nam došli u naš onpor i u parlament. Drago mi je da smo krenuli prema provodbi e, nuklearnog sporazuma. Proces će stabilizirati Bliski istok i učiniti e, regiju i sigurnijom i prosperitetnijom. Drago mi je da sam čuo što ono što ste rekli i jutros. No, ja sam proputovao regiju, znam Iran i ljude u Iranu i htio bih e, reći dva komentara. E, vi ste imali revoluciju protiv autoritarnog lidera. Znate što znači kad su ljudi odlučni da više ne žele živjeti u represiji. I u tom kontekstu vas moram pitati o ulozi Irana u sukobi u, sukobi u Siriji. Sirici e, žive u sličnom režimu kao što su živjeli Iranci ispod Šaa. E, najprije pod režimom oca, a sada i pod režimom sina koji prijeti cijeloj zemlji. Mislim da je ministar shvatio što želite reći o Siriji. Dopustite da završim. Dobro, prvo, kako možemo pomoći, a drugo, ja sam bio u tim zemljama i neprestano se javljaju problemi sa uplitanjem drugih zemalja. Gospodin je prekinut. E, hvala vam, a sada gospođa Fotiga. Ja pozdravljam izjave gospodina Tenoka o e, smaknućima. Zanima me e, koji je vaš cilj energetskog miksa? Je li nuklearna energija doista potrebna i hoće li biti potrebna u budućnosti? I drugo pitanje se odnosi na Siriju. Tamo ste doživjeli velike gubitke kad je riječ o gubitku života vojnog osoblja. Što mislite o, e, vašoj budućoj strategiji za Siriju te o budućnosti koalicije? Hvala vam sada gospodin Pajt. Hvala vam, poštovani ministre. Ono što vi ran doživljavate kao najučinkovitijim taktikama i strategijama za borbu protiv Daesha ili Isisa, što bi to bilo, molim vas? I drugo pitanje, nakon sporazuma o nuklearnim pitanjima, vidite li bilo kakve mogućnosti da se unaprede vaši odnosi s Izraelom? Zastupnik Hadži Georgiju. Ja vam želim dobrodošlicu. Odbor za vanjske poslove bavi se nekim točkama koje niste spomenuli u svom govoru, primjerice ljudska prava u vašoj zemlji. Vaša zemlja ima velik broj pogubljenja, ako uzmemo u obzir broj stanovnika i ako pogledamo postotke, mnogi ljudi su pogubljeni zbog eh, kaznenih eh, optužbi, a to se provodi javno. Dakle, da li biste nam mogli dati odgovor i nekakve reakcije na to pitanje? Zastupnica Lunaček. Hvala vam. Premijeru Sarif, eh, Rekli ste da za Siriju vojno rješenje nije jedino moguće rješenje da mora postati i drugih rješenja. Vi i vaša zemlja e, uključeni ste sa Asadom u borbu ne samo protiv ISIS-a, već i protiv umjerene opozicije u Siriji. E, zbog čega Asadu ne kažete da to de facto vojno rješenje je zapravo pogrešno od samog početka, to je prvo pitanje, a drugo, kao sjednica parlamenta za dodjelu nagrade Saharov, e, spomenula bih slučaj Džafra Panahi i Dačin Sutjude, dvije osobe koje su dobile E, nagradu Sakarov i pitanje kada će Čakram Sanahi dobiti priliku ponovno snimati filmove. I načelno govoreći, proces iz Helsinkija bio je sjajan, ali od tada uplitanje u unutarnje pitanja vezano za ljudska prava i vaše odbijanje e, suradnje na tome nije nešto što je prihvatljivo i nadam se da je to jasno. Zastupnik Carver, Hvala vam. Zanima me da li bi Iran razmotrio e, mogućnost federalnog rješenja pitanja Jemena i što mislite o mogućnosti kopljenih snaga Saudijske Arabije da ih se upotrijebi u ovoj situaciji da li bi to kompliciralo situaciju u budućnosti. Zapovjednik milicije revolucionarne izraelske, e, revolucionarne izraelske vojske rekao je da e, imaju planove prema susjedima. Dakle, da li ćete poštivati izraelski suverenitet? E, ove godine u Europi je otkriveno e, veliki, veliki problem sa pranjem novca, pa nas zanima što radite da se e, učinkovitije borite protiv financiranja terorista. Isto tako je ranje pogubio veliki broj ljudi tijekom protekle godine, uključujući vjerske aktiviste, te da li ćete ikada ukinuti smrtnu kaznu. I što se tiče sve manje židovske zajednice u Iranu, možete li nam reći da li židovske škole e, su prisiljene raditi subotom tijekom sabata i da zbog čega se kritizira politika ovih vjerskih zajednica. Zastupnik Borgecijom. Hvala vam. Poštovani ministre, svi smo, e, svi pozdravljamo vaše riječi protiv terorizma i ekstremizma. I u tom kontekstu suradnja vaše zemlje sa Europom koja je trenutačno meta uh, ISIS-ovih prijetnji. Kakve nam savjete možete dati? Smatrate li da je odgovor Europske unije na prijetnje protiv naših građana i naših gradova primjerena? Što se tiče gospodarstva, hvala vam što ste otvorili zemlju mm, tvrtkama iz naših zemalja i što se tiče željezničkog sektora, ali smatram da bi bilo dobro da se gospodarstvo otvori i za mala i srednja poduzeća. Smatrate li da kad je riječ o e, opskrbi e, energetskim resursima, da se e, iskoriste moderne metode opskrbe i da se plin šalje direktno i to posebice u zemlje Južne Europe. Hvala vama sada kolega Epitedeos. Eh, Dobrodošli, ekscelencija. Zanima me vaša politička procjena e, što se tiče e, provokacija Saudijske Arabije na vašu zemlju, smatrate li da sukob između te dvije zemlje će imati neke šire posljedice u vašim odnosima sa Europskom unijom i SAD-om, te ukoliko da, kako ćete se sa time pozabaviti? Zahvaljujem zastupnik Štetina. Hvala vam predsjedatelju. Vaša ekscelencija, vrlo sam sretni što ste prihvatili naš poziv da se pojavite pred ovim odborom. Salam aleikum. E, također i svima iz izaslanstva želim dobrodošlicu. Europska unija temelji se na univerzalnoj zaštiti ljudskih prava i zbog toga bih se želio na to i usredotočiti. Danas je Iran zemlja sa najvišim brojem pogubljenja po glavi stanovnika u svijetu. Nekoliko stotina iranskih građana obješeno je samo prošle godine. Broj pogubljenja e, raste iz godine u godinu i kako se vaša vlada planira pozabaviti tim problemom? Zastupnica Gomeš. Dobrodošli ministre, ja sam jedna od onih koji se doista nadaju da će sporazumi e, pretvoriti se u bolje interakcije nas i Irana i to u smislu napretka po pitanju ljudskih prava prava Bahaja, smrtna kazna i sva ta pitanja moraju biti riješena. Naravno, kao što ste već spomenuli, tu imamo i prava drugih. No ono što mene konkretno zanima je koji je vaš stav prema najnovijem razvoju događaja vezno uz sirijski sukob. Kada sam 2013. posjetila Iran, imala sam osjećaj da iranska intervencija u tom sukupu nije bila kako bi se spasio Asad, već da se ide protiv Saudijske Arabije. I tada sam posjetila Saudijsku Arabiju i nisam e, otkrila isti stav kao i e, stav Irana, dakle spremnost na razgovore, na rješavanje pitanja. Koji je vaš stav vezano uz razvoj događaja u Siriji, osobito imajući u vidu da ste vi i Rusija ondje aktivno prisutni. Zahvaljujem zastupnik Korvin Mike. Hvala vam na sjajnom izlaganju. Želio bih vas obavijestiti da je 77% Poljaka se suprotstavlja smrtnoj kazni. Odnosno, podržava smrtnu kaznu, tako da tu podržavamo vaš stav od samog početka u Siriji se borite protiv takozvanog kalifata i nadamo se da ćete do kraja izdržati u svojoj borbi protiv ISIS-a. I još jedna stvar, ne razumijem zbog čega pakistanske i izraelske vlade mogu imati nuklearna oružja, a Iran ne. To jednostavno ne razumijemo. Hvala. Thank you, Zahvaljujem Čak i ja bih spomenuo pitanje ljudskih prava. Tijekom dvije i pol godine predsjedništva gospodina Ruanija, barem 2300 građana Irana je obješeno. Iran pogubljuje veći broj maloljetnika nego jedna druga zemlja u svijetu prema novom izvješću Amnesty International homoseksualci se vješaju, vjerske manjine poput Bahaja i Kršćana se zlostavljaju i progone. Gospodine ministre, koliko će još nastaviti se ovi grozni činovi u vašoj zemlji? Zahvaljujem zastupnik Panceri. Hvala vam. Hvala vam što ste došli u parlament. Imam samo jedno pitanje. Sporazum je malo pomiješao karte u regiji i omogućio otvaranje jedne nove političke faze u kojoj Iran može imati glavnu ulogu. Trenutačno vodstvo u Washingtonu smatra da se budućnost regije mora temeljiti na ravnoteži moću, moći između Irana, Izraela i Saudijske Arabije. Je li vama ta hipoteza mm, realna? Ne znam koliko je u ovom trenutku to ostvarivo s obzirom na sukobe u Siriji i u Jemenu, ali htio bih čuti vaši komentar o tome. Hvala vam ministre, drago mi je da smo došli do sporazuma s vašom zemljom i da se konačno mogu ukinuti sankcije i isto tako da se može nastaviti gospodarske odnose i nastaviti sudjelovati u modernizacijskom procesu u vašoj zemlji. Drago mi je da će vaša vlada izgubiti taj domaći argument da socijalne gospodarske poteškoće su zbog sankcija i uvjeren sam da će vaša velika nacija sve više zahtijevati od svojih vladara e, njihova urođena prava i slobode koje ste im dužni kako bi se u potpunosti iskoristio ljudski potencijal koji je potreban za pokretanje vaše zemlje prema naprijed. Što se Sirije tiče, u ovim trenucima dolazi do e, pogibije civila zbog sirijskih i ruskih napada na zgrade, škole, bolnice. Mislite li da postoji dugoročna perspektiva u e, priklanjanju vaše zemlje Asadu i Rusiji ili mislite da aktivno bavljenje ovim e, pitanjem je nešto što će vam biti od veće koristi dugoročno gledano? Zahvaljujem kolega Freund. Gospodine ministre vanjskih poslova, zahvaljujem na vašem posjetu. Moje pitanje tiče se odnosa sa Izraelom, ali već je postavljeno, pa nemam što zadodati. Hvala vam, zastupnik Čeza. Hvala vam. Dobrodošli, ministre. Mi smo kao europljani, a i ja kao italijan, ono, ponosan sam na to što je Federica Mogorini pomogla u sklapanju ovog sporazuma i ja se nadam da ne samo zbog e, novih gospodarskih prilika, već i zbog uloge koju Iran može imati u stabilizaciji e, regije, da će to sve stvarno tako i biti. Ali imam pitanja. Ne smatrate da se na ovaj način suniti ne šalju u ruke teroriste ISIS-a? I još jedno pitanje. Predsjednik Bašara Al-Assad, može li on e, predstavljati budućnost Sirije ili postoji ideja da se Sirija doista podijeli? Hvala vam. Poštovani Lojze. Hvala, Lojze Petrla. Gospodine ministre, rekli ste sink or sail, win or fail. Moje je pitanje kako biste vi definirali sljedeći korak nakon ohrabrujućih koraka sa potpisivanjem sporazuma. Drugo pitanje, partnerstva, partnerstva se temelje na zajedničkim vrijednostima i principima. Predviđate li više zajedničkog razumijevanja temeljnih ljudskih prava koje su već spomenuli moji kolege, dakle u budućnosti u odnosima između Irana i Europske unije? Hvala. Zastupnica Teokaurus. Hvala vam. Većina stvari koje sam željela pitati su već spomenute. Samo bih jednu stvar napomenula. Is it me? Okay. Thank you. Εγώ θα Spomenula bih pitanje smrtne kazne i smaknuća. Mislim da će se slika Irana dramatično promijeniti ukoliko se ukine smrtna kazna i da više demokratskih sloboda vašim građanima. Jer vaše stanovništvo je jedna mješavina visoko obrazovanih ljudi koji žele demokraciju, koji žele slobodu. Hvala vam. Zahvaljujem gospodine ministre, vjerovali li ne, to je to, iscrpili smo popis govornika. Zahvaljujem svim kolegama što su bili doista disciplinirani danas. To će biti lijep model za buduće prilike. Kao izvjestitelj u Sjeni, samo bih gospodin Havitu u ime epp p-a, e, rekao da bi za nas bilo važno naglasiti pitanje zaštite ljudskih prava, to je nešto što ste već čuli, da je ključan element za međunarodnu sliku i radu. ali rado bih čuo još nešto o planovima za deeskalaciju nasilja i napetosti sa Saudijskom Arabijom, kao i situaciji u Jemenu. Gospodine ministre, imate oko 30 minuta za sveobuhvatni odgovor. Uh, thank you very much and I'm grateful to all of you for Hvala vam. Zahvalan sam svima na pitanjima, komentarima. Doživjet e, ću ih u duhu dijaloga i boljeg razumijevanja i nadam se tako da ćete vi doživjeti na isti način moje iskrene odgovore na vaša pitanja. Za početak započet ću sa prioritetima. Ako uzmem e, broj pitanja, većina njih zapravo ticala se ljudskih prava pa bih započeo sa odgovorom na pitanja o toj temi. Prije svega, e, mi svi kao vlade i kao građanska društva imamo odgovornost za zaštitu i promicanje ljudskih prava i taj proces se nikada ne završava. Što više štitimo ljudska prava, to više povećavamo stabilnost u našim društava, društvima i to se više borimo protiv nasilnog ekstremizma. Jedan od e, razloga e, iz kojeg u Iranu nema ekstremizma e, je upravo taj što ljudi u Iranu imaju priliku izraziti svoje frustracije tijekom izbora u, kroz glasačke listiće. A mnoge zemlje u našoj regiji ne znaju uopće što glasački listići jesu i takvi procesi su im nepoznati. To se može lijepo vidjeti na ulicama, na stabilnosti i miru koje postoji u našem društvu. Ne kažem da je naša ljudska prava e, ne treba poboljšati poštivanje ljudskih prava. Mi vjerujemo da tu postoji mnogo prostora za poboljšanje i da je to najbolje područje gdje se može e, osnažiti legitimitet same vlade i stabilnost. Dakle, podržavamo i pozdravljamo ozbiljan dijalog po pitanju ljudskih prava sa Europskom unijom i kao netko tko je započeo kao zamjenik ministra vanjskih poslova koji je započeo zapravo raspravu o e, ljudskim pravima sa Europskom unijom, dok je Chris Patton za to bio je zadužen, mogu doista ozbiljno vam reći e, da sam željan e, nastaviti raditi na tome i započeti taj dijalog, ali moramo prihvatiti da dijalog nešto između dvije strane, a ne jednosmjerna ulica. To ne može biti monolog i ne može se zasnivati na propovjedanju ne želim da započnemo propovjedanjem e, o vrijednosti koje postoje u našim društvima, odnosno vašim društvima i ne očekujem da se meni propovjeda dakle, o tuđim vrijednostima. Ali možemo se uključiti u jedan ozbiljan dijalog koji vjerujem da je nužan. Mislim da svi moramo shvatiti zbog čega ekstremizam postoji svi moramo shvatiti zbog čega neki koji odrublju glave nedužnim ljudima u našem dijelu svijeta e, govore europske jezike sa savršenim naglaskom. E, niti jedna tih osoba ne govori savršeni perzijski. Da li ste se zapitali zbog čega je tomu tako? Zbog čega je tako? Svi se moramo pozabaviti svim ovim pitanjima. Ja nisam tu da bi se bilo koga optuživalo, ali mi nismo nametali vama sankcije zbog kršenja ljudskih prava. Vi ste ih nametnuli nama. Tako da mislim da bi bilo dobro da e, i vi u ozbiljnom dijalogu razmotrite što zapravo uključuje ozbiljan razgovor o ljudskim pravima. I to bi bilo doista važno. Ja već 20 godina podučavam ljudskim pravima i znam koliko je važno za svako društvo da samo, tako reći, uzgoji svoje borce i pobornike za ljudska prava. Gospođo, ja nisam vas prekidao i to je poštivanje ljudskih prava koje mislim da bismo svi trebali imati na umu. Ja sam saslušao izjave sviju i očekujem da se sasluša i mene. Ja vjerujem dakle da je važno za sve nas da prepoznamo činjenice onakve kakve jesu, doista na terenu. U proteklih 37 godina u Iranu imali smo četiri predsjednika koji su zapravo sami izabrali i stavili na snagu svoju vlastitu opoziciju predsjednika i izabrao predsjednika Hotemija, koji je tijekom izbora e, bio smatran opozicijom. Predsjednik Hotemi izabrao je koga predsjednika Ahmediničada. I potpuno je jasno da je on bio opozicija. On je pak izabrao predsjednika Rohanija, koji je bio najudaljeniji kandidat od njega u svim društvima na koje niste nametali sankcije unutar naše regije, tako nešto se nije dogodilo. Glasački listići nisu osnovno pravilo. Dakle, zbog toga ja postavljam pitanje zbog čega ste vi nametnuli sankcije Iranu, a ne nikome drugome. To je pitanje na koje moramo odgovoriti ukoliko se ozbiljno želimo baviti pitanjem ljudskih prava. Ako ne želimo ljudska prava koristiti samo za političke manevre ili ako ljudska prava e, nećemo samo koristiti kao neki argument protiv e, drugih. Ja sam zastupao ovo u Ujedinjenim narodima i znam kada je režim Sadama Huseina bio zagovornik ljudskih prava u Iranu i glasao je zajedno sa Europskom unijom u rezolucijama protiv Irana. A nije došlo niti do jedne rezolucije protiv Sadama Huseina u UN-u. Zatim je on napao Kuvajti odjednom on je postao najgori kršitelj ljudskih prava. On je bio despot, on je kršio ljudska prava, no nije to bio zbog toga što je napao Kuvajt. On je napao Kuvajt zbog toga što je bio kršitelj ljudskih prava. I cijela međunarodna zajednica je preokrenula stvari. I mislim da, su, da se tu u međunarodnoj zajednici zloupotrijebila ljudska prava i legitimitet i vredostojnost rada na ljudskim pravima je podkopana. Slažem se, helsinski, proces minus ljudska prava nije nešto što funkcionira. Ljudska prava su legitimni razlog za brigu unutar međunarodne zajednice, no tada moramo poštivati i činjenicu da ljudska prava moraju biti taj čimbenik koji određuje stvari, a ne političke, politička pitanja. Dakle, kada tiđete svojim kućama, razmotrite sami. Ako zemlja u našoj regiji ima sankcije zbog pitanja ljudskih prava, da li bi ta zemlja trebala baš biti Iran? Zapitajte se to pitanje. Da li bi to trebao biti upravo Iran ili zemlja koja bombardira Jemen? Koliko je ljudi poginulo Jemenom? Jemenu? više ljudi svakog dana zbog saudijskog bombardiranja poginu u Jemenu nego u Siriji. Pogledajte samo statistike. Dakle, morate vidjeti što se doista događa, ne možete zatvarati svoje oči. U Jemenu se nema više ništa bombardirati, osim ljudi tvornicu cementa bombardiralo se pet puta, proizvodnju cvijeća još pet puta zbog toga što nema više meta. Već 11 mjeseci Jemen je u potpunosti razoren. Znam da je Europski parlament nedavno počeo razgovarati o tome, no moramo biti oprezni kada se bavimo ovim pitanjima. Što se smrtne kazne tiče, Iran zaustavlja 85% opijuma u cijelom svijetu. 90-ima su nam trgovci drogom pristupili i rekli pustite nam da prolazimo sa drogom kroz Iran, nećemo ništa ostavljati u Iranu, sve ćemo prenijeti u Europu, jer nam je to ekonomski najisplativije. Nećemo ništa ostaviti u Iranu. I znate što se događa? Najbolj, najjeftinija zabava u Iranu je droga. U Iranu se čak pod, subsidizira droga, gotovo da je besplatna ondje. Zbog toga što ne odustajemo od svoje odgovornosti da se borimo zbog trgovaca drogom. Oni drogu u Iran dovoze ne u malim kovčežićima koje se na eh, aerodromima detektiraju, već u kamionima sa strojnicama. I kako se sa time nositi? Ne kažemo da mi imamo najbolji odgovor, ali kako se uhvatiti u koštac sa problemom najveće tranzitne rute za trgovinu drogom u cijelom svijetu. Iz Afganistana prijestolnice, svjetske prijestolnice proizvodnje opijuma kroz Iran, koji je glavna ruta prema Europi. Droga u Iranu košta stoti dio ulične cijene u Europi. Ne kažemo da je to najbolja politika, ne kažemo da je to najbolja mjera odvraćanja, ali nismo vidjeli nikakve druge mogućnosti. I mi smo spremni raditi s vama u borbi protiv narkotika. Znate da zbog sankcija koje su nametnute u Iranu i dalje ih se nameće Iranu, Iran ne može dati e, radare kako bi se odetektirali ljudi koji trguju ljudima i drogom i uvoze ih iz Afganistana u Iran. Želimo ozbiljan dijalog, zajednički dijalog o pitanjima ljudskih prava, o smrtnoj kazni, pa uključimo se tada u taj ozbiljan dijalog da vidimo kako se i sa ovim pitanjima baviti, kako se nositi sa trgovinom drogom. Važno je, kao što sam rekao, niti jedna zemlja ne može reći da ima savršen rezultat po pitanju ljudskih prava, ne tvrdi niti da je Iran takav. Mi kritiziramo velik broj zloupotreba ljudskih prava do kojih dolazi i vjerujemo da je potrebno Iranu mnogo poboljšanja. Mi smo prvi koji to priznajemo. Predsjednik je unutar svoje kampanje predizborne obećao da želi jednu pomelju, povelju građanskih prava i izdat će tu povelju i poduzet će zakonodavne mjere i podnijet će zakone parlamentu kako bi se upravo zaštitilo prava iranskih građana. No, bavimo se isto tako i stvarnošću na terenu. Ljudi govore o diskvalifikacijama. No, pogledajmo činjenicu. tisuća ljudi danas se natječe za 300 mjesta u parlamentu. Dakle, preko 20 eh, osoba na jedno mjesto. Ja možda imam svoje osobne izbore o tome koga bi trebalo diskvalificirati, ali u svim demokratskim društvima postoji proces u kojem se može uložiti veto. U nekim društvima za to se koristi novac, ukoliko nemate novac, dovoljno e, doprinosa. U nekim demokratskim društvima ne možete se kandidirati, ne možete voditi ozbiljne izbore. Nažalost, to je također slučaj i u našem društvu, jer se radi o iznimno skupom e, pothvatu da bi vas se izabralo. Dakle, postoje različiti procesi ograničavanja toga, postoji proces u Iranu, koji možda ima i svoje nedostatke. No, činjenica stoji da ukoliko je odaziv birača visok, znači da ljudi mogu ozbiljan izbor na parlamentarnim izborima. Ali barem govorimo o zemlji koja ima parlament. Parlament je izabran glasom stanovništva u regiji gdje je tako nešto zapravo anomalija. Dakle, samo vam dajem malo harane za razmišljanje, možda je to i otrov za razmišljanje, nekima se možda to ne sviđa, ali ispričavam se, rekao sam da ću biti iskren. No vratimo se onome pozitivnom, mi smo spremni uključiti se u dijalog s Europskom unijom o pitanjima ljudskih prava koje se temelji na međusobnom poštivanju i koje se temelji na mogućnosti da taj dijalog sadvije između dvije strane i po pitanju smrtne kazne također. Pozabavimo se malo širom regijom. To je bilo drugo e, najčešće pitanje. Ispričavam se ako e, sam neka pitanja preskočio, možda nisam baš na svat govorio, ali bilježio sam ih, vidim da je pitanje naše regije drugo po redu. Vjerujem da je naj najopasniji, najpogrešniji koncept bio je definicija problema u našoj regiji kao srpskih problema. To je pogrešno zbog toga što su pojedine sljedbe živjele zajedno, zajedno stoljećima i nije došlo do ovakvog oblika interakcije. Opasno isto tako je ako se pretvaramo da je to sektaški problem, morat ćemo se s tim problemom boriti na ulicama Londona, Rima, Pariza. Dakle, to je kako pogrešno, tako i opasno. Now you have resolved the UK problem, now you can... Sada ste riješili problem jednog kraljevstva, sada možete doći k nama i riješiti iranski problem. <laughs> Now you. Um, So it's not a religious problem. To dakle nije vjerski problem. Na to tako gledaju naši susjedi da nakon pada Sadama Husena u Iraku je došlo do neravnoteže u regiji koju oni trebaju popraviti. Oni trebaju ponovno uvesti ravnotežu. I sve što se događa je prozočeno zbog te percepcije neravnoteže. A mi smo spremni riješiti tu anksioznost u regiji, ako naravno su oni spremni to riješiti, a ne nasilno samo intervenirati. Dakle, govorili su da je Bašar al demokratski ili nedemokratski vladar, da je okrutan e, ili što god već se o njemu dogovorilo, sve smo to čuli, ali govorili se tu o demokracijama u našoj regiji koji kritiziraju Bašar al-Assada je li jedna od tih država koja kritizira baš al u Pezijskom zaljevu demokratskija od njega? Mislim, budimo ozbiljni. Tu se ne radi o demokraciji, ne radi se o pravu sirijskog naroda. Radi se o iskrivljenoj percepciji regionalne roteže za koju oni misle da je narušena i koju žele povratiti. I u tom procesu mnogi, dolazi do mnogih nevinih žrtava. I stoga se dođemo se na rješavanje tog problema. Zašto je Iran tu? Zato što Iran smatra da je trenutna alternativa u Iraku ili u Siriji ne demokratska vlada, već Daesh. I neki su spremni u Damasku prihvatiti Daesh. Radije bi im bilo imati Daesh u Damasu nego baš Al-Asada. A mi kažemo, nije na nama određivati tko će vladati Irakom ili Sirijom, to je na sirijskom narodu, jemenskom narodu, bahrenjskom narodu. Mi ne bismo bili trebali biti oni koji to odlučuju, mi ne bismo trebali ulagati vetoje, mi ne bismo trebali poslati vojsku kako bismo promijenili želju naroda, ne bismo trebali bombardirati ili imati značnu vojnu intervenciju. Naš plan za Jemen je isti kao i plan za Siriju sa četiri točke. Prekid vatre, vlada nacionalnog jedinstva, između prekida i vlade nacionalnog jedinstva se nalazi humanitarna pomoć koja je itekako potrebna. Dakle, prekid vatre, humanitarna pomoć, vlada nacionalnog jedinstva, razgovori unutar Sirije i unutar Jemena u svrhu ustavne reforme kako bismo se pobrinuli da imamo inkluzivnu vladu i sudjelovanje svih dijelova društva u obje države i zatim na posljedku izbore na temelju novog ustava. U tom procesu bi vanjski dionici trebali služiti kao pomagači, ne bi se trebali uplitati, ne, nije bi trebalo biti na nama reći tko bi trebao vladati, a tko ne bi trebao vladati. To je pravo, obveze i privilegij jemenskog i sirijskog naroda da donesu tu odluku. Mi bismo trebali samo u tome pripomoći. Ono što smo napravili u Jemenu je da smo pomogli u razgovorima unutar Jemena. Mi smo pomagali u provođenju tih razgovora i svaki put smo na tome inzistirali. Ono što smo u Beču se dogovorili u New Yorku vezano u Siriju temeljilo se u principu na tom planu četiri točke. I Iran je od rujna 2014. godine već predao prijedlog tog plana. Dakle, da su to usvojili umjesto rezolucije 2234 koju je narod su Irani narod tek sada usvojili, mi bismo mogli uštedjeti na mnogo vremena. Možete li reći kakav će biti ishod pregovora prije nego što se pregovori uopće započnu. Je li to razumno ili je to samo način na koji ćemo podružiti sukob? O sudbini Sirije trebamo raspravljati pri pregovorima, a ne prije nego što se krene u pregovore. Tako će se samo produljiti sukob u Siriji, zar ne? želimo li još produljiti taj sukob na dvije sljedeće godine. Sada međunarodna zajednica, Sjedinamečke države, Europska unija, svi su došli do zaključka da trebamo započeti sa pregovorima između sirijskih strana prije nego što se može ostvariti rezultat. A naši prijatelji u regiji pokušavaju to podarivati na koji god način mogu. Pomoću koalicija ili kako to već god zvali. Vratimo se dakle u stvarnu situaciju, imamo zajednički izazov, zajedničku prijetnju i imamo i zajedničko rješenje za to. Rješenje je naći političko rješenje za Siriju i političko rješenje za Jemen, jer ako nema političkog rješenja, Daesh, Al-Qaida i Al-Nusra bit će pobjednici. Oni koriste razdore i podjele među nama kako bi osvojili još više teritorija. I to je upravo ono što čine u ovom trenutku u Jemenu. Trenutno imamo u Jemenu Daesh, al qaidu i njihov utjecaj koji je danas jači nego ikad prije u povijesti Jemena. Što dakle mi radimo? Mislim da svi trebamo shvatiti da Daesh, Al-Qaida i Al-Nusra nisu niči prijatelji oni nisu za nikoga od koristi. Oni ne mogu za nikoga se boriti, čak ni kako bi netko ostvario kratkoročne političke uspjehe. Mislim, ja sad ovako u teoriji vama, pred vama govorim, ali na terenu, e, na poprištima u Siriji i Jemenu, ljudi misle drugačije. Ljudi misle da je poraz Al-Nusre i njihov poraz zato što će od toga imati koristi baš je Ali to je kriva analiza, to je ta negativna analiza. I stoga promijenimo dinamiku, pružimo humanitarnu pomoć svim ljudima u Siriji. Tamo postoje sela koje su već četiri godine pod opsadom. Sela koja su oslobođena u Alepu, nedavnim vojnim operacijama, su bila u protekla četiri godine pod opsadom. Nije bilo uopće pristupa tim selima. To je 700 tisuća e, šita u Zahri i u jednom drugom mjestu koji su bili četiri godine pod opsadom. Niko nije o tome govorio. Četiri sunitskih sela, ne šitskih sela, četiri sunitskih sela je bilo u protekle četiri godine pod opsadom Al-Nusre i sada su nedavno oslobođeni u tijeku ovih operacija. Zašto nitko ne govori o tome? zato što je prekinuta linija opskrbe između jedne države i Al-Nusre. To je strateška dimenzija te katastrofe koju neki pokušavaju prikazati kao humanitarnu katastrofu. Naravno da postoji humanitarna katastrofa, tu se radi o ratu i mi bismo svi trebali raditi na tome da se taj rat prekine u ime Irana ja sam predložio prekid vatre na prvom sastanku u Beču. Pogledajte zapisnike, upitajte države koje su bile tamo prisutne. Na prvom sastanku u Beču Iran je predložio prekid vatre, trenutni prekid vatre, pogledajte ko se tome zatim suprotstavio. Je Ili to učinio itko drugi osim ministra Saudijske Arabije. Zapisnici s tog sastanka su jasni. Mi smo predložili prekid a oni su se tome usprotivili. Što se tiče napetosti između Irana i Saudijske Arabije, što možemo učiniti? Možemo se suzdržavati, kao što smo to i dosta činili. Dva slučajeva je bilo u proteklih nekoliko mjeseci e, gdje su hač službenici u Saudijskoj Arabiji doveli zbog propusta do 464 mrtvih hodočasnika. Bilo nam je potrebno nekoliko mjeseci samo da bismo uspjeli dobiti tijela preminulih. Nismo prekinuli diplomatske odnose sa Saudijskom Arabijom, nismo niti smanjili e, odnose, niti smo pozvali našeg veleposlanika. Zatim je došlo do još jednog propusta. Naša policija koja je štitila saudijsko veleposlanstvo. Tu nije došlo do nijedne povrijeđene osobe, niti jedne povrijeđene osobe. Mi smo osudili taj čin, naš predsjednik je unutar šest sati osudio taj čin, priveli smo osobe koje su za to bile odgovorne, e, opozvali smo sigurnosno osoblje koje je prozločilo taj propust i zatim je Saudijska Arabija opozvala, prekinula diplomatske odnose i opozvala veleposlanika. Što dakle mi možemo učiniti? Možemo se suzdržavati kao snažna država u toj regiji kako bismo stvarili i dalje stabilnost. Ja znamo da napetosti neće nikome koristiti, iako neki žele prozračiti napetosti kako bi doveli izvana strance. Neki govore o vojnom rješenju. Mi smo rekli da ne postoji vojno rješenje za sirijsku krizu. Naši saudijski susjedi kažu da postoji vojno rješenje. Hoće li oni nametnuti vojno rješenje ili su spremni boriti se za to da se tu bore vojnici iz NATO-a kako bi se nametnulo vojno rješenje. Znamo li o čemu se tu uopće govori? Tko će provesti vojno rješenje u Siriji? Nitko. Rešad isto tako ne može nametnuti vojno rješenje. Nitko ne može nametnuti Siriji vojno rješenje. Potrebno je političko rješenje. Rusija i Iran ne govore o vojnom rješenju. Mi govorimo o potrebi za političkim rješenjem. Oni koji smatraju da treba vojno rješenje trebamo okupiti oko ovog stola i trebamo to riješiti na politički način oko stola za pregovore. Ne bismo trebali nametnuti političku odluku sirijskom narodu prije kraja pregovora. To nikad neće funkcionirati i to će samo iskoristiti Daesh, Al-Qaida i Al-Nusra koji čekaju da na tome profitiraju. Dakle, budimo ozbiljni. Mi želimo to riješiti. Iran ne zanima sektarski sukob. E, mi smo tamo manjina. Nijedna manjina ne želi sektarski sukob. Mi smo manjina u toj državi. Mi želimo to riješiti na prijateljski način. Mi želimo imati e, sektaški mir i mi smo odlučni u tome da to stvarimo. Mi smo odlučni, mi to želimo ostvariti putem razgovora, putem pregovora. Mi smo predložili forum za pregovore za Perzijski zaljev. Mi smatramo da je to način na koji trebamo riješiti problem u našoj regiji. Što se tiče Izela, to je bilo još jedno dodatno pitanje koje ste mi postavili. Mislili ste da ću to pokušati izbjeći. Ja vjerujem da Iran je predstavio jasnu analizu. Mi nismo jak igrač u toj regiji. Mi smo pomatrač. Mi smo posvjedočili zionističkoj politici u proteklih sedam godina koji se temelji na agresiji, na ekspanzionizmu, na kršenju ljudskih prava. Iranski nuklearni program je bio izgovor za Netanjahua izgovor za kojeg se on mogao skrivati kako ga se ne bi držao odgovornim za zločine koje je učinio, za e, nove nastambe, za e, osvetu, za potpuno izravnjavanje sa zemljom raznih sela. Sada je taj izgovor nestao i zbog toga je on bio toliko protiv nuklearnog sporazuma zato što nije htio da taj izgovor nestane. To je za njega bio, dobar izgovor. I sada ekstremistične organizacije poput Daesh, al nusra al koriste ovo tako njegovo postupanje kako bi dobili nove pristaše. Mi smo vrlo jasno napravili našu analizu, nju smo prikazali, ali to ne znači da smo nešto poduzeli. Mi nismo agresivno djelovali ni protiv koga. U proteklih 300 godina je Iran samo branio sebe i to na vrlo hvalevjedan način. Kada je Saddam Hussein napao Iran, sjećate li se toga? Većina vas se ne želi toga sjetiti. Kada je Saddam Hussein napao Iran, svi su mu ustupili oružje. Nitko Iranu čak nije ni dao mogućnost obrane i vi nas pitate zašto razvijamo naše projektile, kako da se obranimo koji su načini koji prostoju ranu da se obrani. A rezolucija 1929 više danas ne vrijedi, više nije na snazi. Danas imamo rezoluciju 2234 koja samo poziva Iran, to dakle nije obavezna rezolucija, da ne proizvodi projektile koji bi se mogli osposobiti za nošenje nuklearnog oružja, ne koje su sposobne. Mi nemamo nuklearne bojne glave i stoga ne izađemo ništa što bi, se, što bi moglo nositi nuklearne bojne glave koje nemamo. No, projektili su naše obrambeno oružje. Ako se brinete za obrambene rashode, odite u vaše države i tražite ih da ne izvode toliko oružja u našu regiju. 130 milijardi se samo Eh, američkih dolara se samo izvozi u države Pezijskog zaljeva. To nije moja brojka, to je brojka Johna Kerrya. A najviši, najviši iznos iranskih rashoda su 15 milijardi eura za oružje, a mi imamo oružane snage koje nadilaze oružane snage svih drugih okolnih država, ali mi samo desetinu našeg novca koristimo za obranu. Mi imamo pravo na mogućnost obrane u skladu s međunarodnim zakonom, ali mi smo spremni ne naravno jednostavno, nego u zajedničkom naporu smanjiti rashode za obranu zajedno sa drugim državama. Ako su projektili naše obrveno oružje, onda s njima ne ciljamo ni na koga. Mi ciljamo na one koji nas napadnu, ako nas žele napasti, zato što smo bili pod napadom i svi su šutjeli. Bombardirali su nas sa kemijskim oružjem i svi su šutjeli tijekom osam godina. Možda vi to želite zaboraviti, ali mi to ne možemo. Mi ne možemo to u Iranu zaboraviti. Ne možemo zaboraviti činjenicu da sam ja otišao do predsjednika Vijeća sigurnosti ujednih naroda. Ovo je moje osobno iskustvo. Otišao sam do predsjednika Vijeća sigurnosti ujednih naroda 86. godine i rekao sam mu Iran, Iran se bombardira pomoću kemijskog oružja i on mi je rekao ne mogu vas saslušati. I dok je Saddam Hussein bio na vlasti i dok je u Iranu kršio naš teritorijalni integritet. Nije bilo niti jedne rezolucije vijeća sigurnosti jednog naroda s kojom bi se osudila njegova upotreba kemijskog oruđa. Prva rezolucija o tome izdana je nakon što je, eh, nakon što je završio taj rat. I stoga mislim da je važno znati zašto Iran želi surađivati s međunarodnom zajednicom, zašto je Iran otvoren za suradnju s Europskom unijom kako bi se smanjile napetosti i nestabilnost u toj regiji. Vjerujte, mi nismo mi oni koji se borimo za vaše povjerenje. E, nama je potrebno uzajamno povjerenje. Moramo svi na tome naporno raditi. Sada smo postavili kamen temeljac za to povjerenje i mi smo napravili naš dio. Međunarodna agencija za atomsku energiju je potvrdila da je Iran postupila u skladu sa obvezama da ih je ispunila, da je čak ispunila više od toga prije roka za to. Nitko nije očekivao da ćemo to napraviti do siječnja 2006. godina. mi to jesmo napravili i nije uložen niti jedan prigovor da nismo napravili točno ono što su nas tražili. Dakle, mi smo napravili naš dio posla, mi smo ponosni na to. Mislim da je Europska unija sada počela sa ispunjavanjem svojih obaveza. Moramo još uvijek raditi i na tome da nemečke države ispunje svoju obvezu, to je također dio tog dogovora, to je u našem interesu i vašem interesu i možemo dalje raditi na tom temelju kako bismo riješili ove probleme u našoj regiji koji se odnose na vas. Mi razumijemo da problem s izbjeglicama se vama tiče zato što mi imamo 3 milijuna izbjeglica, imamo 370 tisuća ilegalnih studenata koji studiraju uh, u našim školama, na našim sveučilištima iz Afganistana. Mi osjećamo dakle posljedice toga jednako kao i vi i mi smo spremni s vama surađivati kako bismo riješili uh, taj izvoz zabrinutosti u samom mjestu gdje ono nastaje, to je u Siriji, tako što ćemo naći bolje rješenje. Ali napravimo to zajedno. Nemamo prepostavljati da je potreban veći napor od bilo koje strane. Od svake strane je potreban velik napor kako bismo nastavili ići u pravom smjeru. mislim da smo krenuli u tom smjeru, mislim da možemo kročiti tim putem zajedno, mislim da moramo to učiniti i mislim da ćemo uspjeti ostvariti pobjedu kao što smo to uspjeli napraviti u nuklearnu u nuklearnom programu. Samo Iran i Europska unija su od početka imali vjeru da ćemo ostvariti uspjeh po pitanju nuklearnog programa i mi smo to učinili i možemo ostvariti pobjede i vezano uz ove druge probleme ako zadržimo takvu perspektivu. Žao mi je što sam oduljio. Hvala. vam što ste nam eh, objasnili svoja stajališta. Znam da je ovo vaš prvi posjet Europskom parlamentu i europskim institucijama nakon sklapanja ovog sporazuma. Sporazum je mm, dobar korak unaprijed i kao što ste i sami rekli moramo pronaći uzajamno povjerenje. Mi smo za vrijeme posjeta Teheranu ovo ljeto rekli da sa strane parlamenta mi želimo nastaviti ovim putem i raditi na unapređenju odnosa i sa vašim parlamentom. I ja se nadam da ćemo pronaći okvir da bismo to i uspjeli. E, na Bliskom istoku ljudi ginu. Razlog tomu su i posrednički ratovi. Mm, tamo se odvija jedna dramatična situacija ljudskih, tra, ljudskih tragedija i zbog toga moramo pronaći brzo rješenje kako bismo dobili na vremenu i moramo pronaći rješenje što je brže moguće kako bismo spriječili e, daljnji gubitak ljudskih života. Zato baš kao što ste vi rekli, moramo raditi svi zajedno, Amerikanci, Rusi, Europljani, Iranci i Saudici. Sve u cilju kako bi bismo zaustavili tu tragediju. I to i mi tražimo. Mm, mene ne zanima e, tko je kriv. Ja samo želim pronaći e, rješenje koje će odgovarati svima i moramo pronaći zajednički pristup. Hvala vam još jednom što ste došli.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 U subotu sam razgovarao sa pregovaračima iz naroda sa pregovaračem iz naroda o Cipru. On je spreman u nekoliko dana ili tjedana doći k nama ovdje u Europski parlament kako bismo imali zasebnu raspravu o tome. I to ćemo i učiniti i zbog toga to sada ne bi trebala biti glavna tema ili jedna od glavnih tema naše rasprave o Turskoj. Već bismo trebali tu raspravu voditi onda s onom osobom koja u ime sviju nas pokušava iznaći rješenje između dvije zajednice na Cipru. Sada bih zamolio gospođu Piri da preuzme riječ i odmah ću se morati ispričati jer moram opet otići, žao mi je, ali Danas e, ima mnogo toga. Evo sada smo s Martinom Šulcom i Davidom Kevorom razgovarali sat vremena i sada moramo otići na sastanak konferencije predsjednika vezanu uz tu istu temu zato što ćemo u četvrtak imati u sudjelovanje parlamenta, e, predsjednika Europskog parlamenta. Prvo raspravu o tome gospođa Piri ima riječ. Hvala. 2015. E, je bila vrlo turbulentna godina za Tursku. Mm imali su vrlo živahnu e, izbornu kampanju i dva puta su građani morali glasati. I za vrijeme tog razdoblja pritisak na medije i na neovisne novinare je porastao, a pritisak se nastavio i nakon formiranja nove vlade. Na, nekoliko dana nakon samita između Europske unije i Turske, dva poznata e, novinara su uhićena i osuđena na doživotnu kaznu zbog toga što su obavljali svoj novinarski posao. U ovom nacrtu izvještaja tražim da se novinari odmah puste iz zatvora. No i situacija s terorizmom se pogoršala. 146 ljudi je izgubilo živote za vrijeme terorističkih napada mm, od kojih se posljednje dogodio u Istanbulu, a krivci su ISIS. E, kurdski mirovni proces i trogodišnje primjer, primjer je je obustavljeno. Turska, pardon, Europska unija je e, uspostavila dijalog s Turskom oko izbjeglica, ali u principu ne, ne pruža se nikakva pozornost na sve goru situaciju na jugoistoku Turske. Oko 400 tisuća ljudi je otamo moralo pobjeći zbog e, sukoba i zbog policijskog sata koji traje 24 sata, u nekim mjestima već čak dva mjeseca. Europska unija se mora aktivno uključiti i tražiti hitni prekid vatre i ponovno pokretanje mirovnih pregovora. Što se tiče izbjeglica, moramo pohvaliti e, turske građane zbog e, gostoljubivosti koju su pokazali prema 2,5 milijuna izbjeglica iz Sirije. U ovom izvještaju ponavljam važnost suradnje sa Turskom kad je riječ o upravljanju ovom krizom, o uspostavi sigurnih i pravnih puteva za dolazak izbjeglica iz Turske u Europsku uniju. I to je e, element koji se još uvijek nije materializirao. Na to ta suradnja ne bi trebala biti direktno povezana sa procesom pristupanja. Taj se proces mora temeljiti na zaslugama ispunjavanju obaveza. Zajedno sa izvjestiteljima u Sjeni e, izrazili smo svoje nezadovoljstvo zbog odgode izvještaja za Tursku za 2015. I u našem nacrtu izvještaja smo osudili odgodu za nakon izbora. Zato što na taj način Europska unija pokazuje da će šutjeti kad je riječ o ljudskim pravima za uzvrat pomoći s izbjeglicama. Mm, gledati Tursku samo kroz prizmu migracije nije mudro niti u našem interesu rat u Siriji, kurdsko pitanje, te cjelokupna situacija s ljudskim pravima u zemlji, sve su to teme koje su međusobno povezane. Turska mora pokazati da je napredovala kad je riječ o vladavini prava i zbog toga bi trebalo službeno otvoriti e, poglavlja 23 i 24 te e, mjerila. Mm, čula sam da ćemo imati odvojenu raspravu o Cipru, no moram reći nekoliko riječi što o tome stoji u izvještaju. 40% amandmana koji dolaze od kolega se uglavnom okreću na tu temu, tako da sam od samog starta ove godine odlučila posvetiti više prostora toj temi. E, rješenje ciparskog problema bi moglo biti jedan od najvažnijih koraka i iako je još uvijek jako puno posla pred nama, čelnici i jedne i druge strane su pokazali konstruktivan pristup i političku volju da se riješi e, to pitanje. I to stvarno pohvaljujemo. Očekujem Tursku da aktivno podrži ovaj proces. I na kraju želim zahvaliti i osoblju i tajništvu i mojem osoblju što su mi pomogli u sastavljanju ovog nacrta izvješća i veselim se raspravi sa eh, izvjestiteljima u sjeni i ostalim kolegama. Hvala vam. Hvala, a sada... Aha, znači, najprije ćemo čuti koordinatore ili izvjestitelje u sjeni eh, na dvije minute i nakon toga ćemo ostalima ehm, dati riječ po jednu minutu jer nećemo imati vremena za ostale izvještaje. Gospođo Somer, imate dvije minute, izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem Kati Piri na nacrtu izvješća. Mi smo i protiv nekoliko godina jako dobro zajedno surađivali i postigli smo rezultat e, kojeg smo mogli svi prihvatiti. Mislim da će tako biti opet i ove godine. I mislim da je dobro što si u točci broj 1 odmah spomenula to da se zapravo ne vide nikakvi napreci u Turskoj, već samo nazadovanja. To je važno spomenuti, iako naravno svi znamo koliko je važno održavati dobre odnose s Turskom zbog trenutne situacije s izbjeglicama ali mislim da je važno da govorimo jasnim i izravnim jezikom i to i ti Kati činiš u tvom izvješću da dakle oslovimo glavne probleme i mislim da ako ćemo postupiti kao što smo to činili u prošloj godini da se tu onda zapravo nalazimo na jednom dobrom putu. Ja ću naravno podnijeti nekoliko amandmana, neke točke bih ja rado još jasnije formulirala. Ja se u potpunosti slažem s tobom da se moramo osvrnuti na situaciju na jugu istoku Turske, već smo to imali i u Sazburu tijekom rasprave kao temu. Mislim da bi tu Europska unija trebala biti aktivna i da bi trebala e, dovesti tursku vladu da s mjesta e, postigne sporazum o prekidu vata i da se ponovno vrati u okvire mirovnih pregovora mislim da bismo to trebali jasno isto tako reći u izvješću i nadam se da će se drugi izvjestitelji u Sijeni složiti o tome. Sve u svemu mislim da je ovo dobar nacrt, da je ovo dobar temelj za danji rad. Veselim se dobroj raspravi s tobom, Kati, i sa drugim izvjestiteljima u Sijeni iz kluba zastupnika, te se nadam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 institucionalne, gospodarske, socijalne reforme bi pomogle i Turskoj i njezinim građanima. No nedavno smo vidjeli da je taj poticaj zapravo postao alibi za gospodina Erdogana za unutarnju potrošnju. Gospođa Kati Piri pokušava, to pokušava promijeniti taj alibi u poticaj za turske građane. Ja bih istaknuo nekoliko vrlo važnih stvari. Kao prvo, e, Turska još uvijek ima kasus belli i Turska krši naš e, zračni prostor u teritorijalnim e, vodama. Što se tiče Cipra, učinila je vrlo malo. To smo vidjeli i kad je riječ o isključivom gospodarskom pojasu s Ciprom. I još uvijek nije povukla svoju vojsku iz Cipra. 550 iz 94, to je rezolucija UN-a, tvrdi da je Turska učinila korake unaprijed kad je riječ o vladavini prava i slobodi e, medija i izražavanja. Čujemo da su novinari u zatvoru, vidimo da, da je cijeli mirovni proces e, s Kurdima jednostavno obustavljen a vidimo i kako se nose sa e, izbjeglicama. Iako postoji e, dogovor s Evropskom unijom o izbjeglicama, gospodin Erdogan ne provodi taj sporazum. Zašto? Zato što Europa ima sve više e, izbjeglica. Umjesto da se broj izbjeglica smanjio nakon potpisivanja tog dogovora, e, u Europu ih dolazi sve više. Moramo paziti da ipak ne miješamo te stvari. Hvala vam, a sada riječ ima e, gospodin Tenog. Hvala vam. Turska je pod predsjedništvom gospodina Erdogana veliki izazov za Europsku uniju kad je riječ o članstvu. Kršenje ljudskih prava je sve gore, pretpostavljam e, još gore od naše rasprave prošle godine, sloboda medija je sve manja, novinari se uhičuju. a i borba sa Kurdima na jugoistoku zemlje. Tamo previše civila stradava ili umire zbog toga. Zatim Turska podržava džihadiste u Siriji, to najoštrije osuđujem. Zatim uključuje i Rusiju, a to onda uvodi i NATO u tu jednadžbu i mislim da Erdogan ima vrlo riskantnu strategiju u Siriji. Osim toga, predsjednik Erdogan ima vrlo autoritaran pristup koji je prema mojem mišljenju vrlo opasan. On e, želi da Turska postane zemlja sa predsjedničkim e, sustavom, iako nema, ustav, iako nema parlamentarnu većinu za promjenu ustava. Turska je trebala spriječiti egzodus izbjeglica u Grčku, no to nije učinila. E, ne uspjeva kontrolirati svoja mora, uzima novac od Europske unije, a pritom ne čini mnogo kako bi e, spriječila izbjeglice da napuste sigurne e, kampove u kojima trenutačno žive. Postoji izvještaj da je čak Turska deportirala izbjeglice iz Sirije u Siriju, iako su im trebali pružiti azil. Stoga, prema mojem mišljenju, Turska trenutačno e, dovodi u opasnost cijeli projekt Europske unije. U mojoj zemlji imamo referendum o izlasku Ujedinjene kraljevine e, iz Europske unije i siguran sam da će Tursku vrlo često spominjati stranke poput Ukipa i drugih koji žele da Ujedinjena kraljevina izađe. Jedina pozitivna strana je zapravo mogući dogovor sa Ciprom da se napokon prekine okupacija sjevernog dijela otoka. I ja se nadam da će se to doista i dogoditi 2016. Osim toga bilo bi odlično kada bi se Turska napokon opametila i otvorila granice sa Armenijom nakon 20 godina. Monsieur le Président, merci euh, hvala vam gospodine predsjedniče. Mislim da se ovdje događa nešto jako zanimljivo. Svi klubovi zastupnika, socijaldemokrati, zeleni, liberali, svi se slažu da vidimo veliko pogoršanje po pitanju svih kriterija koje imamo inače pod političkim kriterijama Hokenskarskog procesa, sloboda medija, građanske slobode, nezavisnost pravosuđa i tako dalje. I zbog toga smo prošle godine zamolili komisiju da napravi ponovnu procjenu vezano s to je li te pristupni proces doista nešto što donosi koristi za turski narod. Nažalost, ta procena nije bila pozitivna i umjesto toga ono što vidimo u izvješću Katipiri je miješanje trenutnih političkih tema, to je politika migracije, izbjeglica i pre, postupak e, pristupnih pregovora, ali ne gledamo samo na taj postupak pristupnih pregovora. Mislim da je to jedan vakum e, kojeg moramo hitno ukloniti, dakle da vidimo donosi li taj postupak on, on rezultati koje mi od toga želimo. Klub liberala je uvijek tražio za pozitivni program, uvijek smo tražili za redovite sastanke na visokoj razini i nažalost mi sada imamo takve sastanke zbog krize u Siriji i krize s izbjeglicama i vidimo da rezultate možemo postići vezano uz te teme, ali i to zajedno s Turskom, ali to što miješamo te sve teme, to je ono što je kritično. Ovaj nacrt je dobar za daljnji rad, mislim da trebamo pohvaliti Turce vezano s to kako se nose sa krizom s izbjeglicama, mislim da jugoistočni dio zemlje, da tome trebamo posvetiti više pažnje nego što smo to činili do sad. Ciparsko pitanje je sad isto pred nama i drago mi je što ćemo imati tu raspravu sa posebnim predstavnikom Ujedinjenih naroda. I stoga mislim da možemo na konstruktivan način surađivati i dalje kao i protiv nekog godina i hvala Katina na dobrom radu. Ja bih zahvalio kolegici Kati Piri i htio bih reći da je Kati Piri e, vrlo razumna i vrlo dosljedna kada analizira ove teme. Tu naravno se pone prije osvrćem na ovaj izvještaj. U izvještaju Mm, izražava žaljenje zbog toga što je ovaj izvještaj odgođen i stekli smo dojam da se očito nešto pregovaralo s Turskom oko izbjeglica. Ove godine Europska unija izgleda da želi nekako trgovati s Turskom kad je riječ o e, izbjeglicama. Dakle, daje Turskoj novac u zamjenu za bolje upravljanje izbjegličkom krizom. Očekuje se da će Tursko otvoriti poglavlja 23 i 24, naravno mora ispuniti kriterije za ocjenjivanje. Zatim, ja smatram da bismo trebali imati političke kriterije kad je ocjena, mm, kad je reč o ocjeni. Jer ako maknemo te političke kriterije, zapravo nitko nema mm, nikakvih prigovora na otvaranje tih poglavlja. U izvještaju se ne spominje, ne spominje intervencija Turske u Siriji. Možda zbog toga što su se i ovi događaji e, dogodili u proteklih nekoliko dana. No moramo nadopuniti nacrt izvještaja kako bismo uključili i tursku intervenciju u Siriji. i to kako bi se spriječila nastojanja da se oformi separatistička e, kurdska pokrajina. Što se tiče Cipra, mislim da bismo još trebali dodati e, jednu rečenicu o doseljenicima. Na Cipar su dovedeni Turci iz Turske kako bi se promijenio sastav stanovništva. Molim vas još 10 sekundi. Nacrte izvještaja pozdravlja e, lidere zajednica na, e, na Cipru kad je riječ o rješavanju tog problema, ali istovremeno smatram da bismo trebali e, pozvati Tursku i ostale zainteresirane strane da se uključe u rješavanje problema. Jer mislim da ne bismo trebali hvaliti Tursku prije nego što se doista nađe rješenje. Slažem se s vama, treba pozvati i Grčku i dakle obje strane da daju konstruktivan doprinos u cilju rješenja ciparskog pitanja. Gospođa Voloro ima riječ. Ja bih također zahvalila Kati Piri, dala nam je dobru osnovu na kojoj možemo dalje raditi. Sigurna sam da ćemo e, lijepo surađivati i sa ostalim i sa njom i sa ostalim izvjestiteljima u sjeni. Ja bih se osvrnula na neke točke koje do sada nisu spomenuti. spomenute, to se poneprije odnosi na jezik. Ako pogledamo kurski e, mirovni proces i taj dio, osuđujemo nasilje jedne strane, a istovremeno potičemo drugu stranu da bude, da se ponaša kako treba. Više manje. Mislim da bismo trebali biti jednako jasni prema jednoj i drugoj strani kad osuđujemo nasilje. Trenutačno smo zapravo na rubu građanskog rata u Turskoj. I moramo shvatiti da će to stvoriti još veći broj izbjeglica koji će dolaziti iz Turske. Ne više iz Sirije, već iz Kurdistana. Zato to moramo zaustaviti. zato bih ja promijenila i redoslijed mm, stavaka u ovom poglavlju i e, iskoristila bih možda malo snažnije mm, formulacije. E, pod točkom 16 u kojima se govori o terorističkim napadima negdje bismo trebali izraziti svoje negodovanje o stajalištu Erdogana kad kaže da se e, više brine zbog Kurda nego zbog islamske države. Mislim da nije prihvatljivo e, imati takav stav. Osim toga, u tom istom stavku stoji da dakle, izražavamo solidarnost sa građanima Turske i tako dalje. Ja mislim da moramo izraziti solidarnost e, svim civilima koji su izgubili svoje živote. Ne samo one koji su izgubili svoje živote zbog napada islamske države, već i onima koji su izgubili svoje živote zbog e, e, djelovanja i napada režima na civile. I naravno obrnuto. Onima koji su izgubili živote zbog e, nasilja koje provodi PKK. Stoga smatram da moramo to malo bolje uravnotežiti. E, hvala, a sada riječ ima gospodin Kafarajanis. Molim mikrofon. Thank you. E, hvala vam. Ja bih čestitao gospođi Piri. Mislim da se stvarno potrudila i uključila u svoj izvještaj vrlo različita stajališta, stajališta svih naših političkih klubova. E, gospođa Pir je spomenula ključne aspekte, neovisnost sudstva, nedostatak demokracije, poštovanje e, vladavine prava, a mi bismo trebali istaknuti još neke dodatne e, aspekte. To su, na primjer, provedba protokola o pristupanju sa svim zemljama članicama, to se naravno odnosi i na Cipar, zatim potpisivanje e, ugovora o pravu mora, to, je, to su potpisale sve zemlje članice, zatim isključivi gospodarski pojas e, Cipra i još bih istaknuo da e, ništa nije spomenuto o Grčkoj, te o kasus beli slučajevima sa Grčkom prelijetanje preko grčkih otoka od strane turskih e, napadača. Imali smo i jedan tragični događaj. Tri borbena pilota naše mornarice su izgubili svoje živote. Dobili su zadatak da provedu e, operaciju istrage, potrage i spašavanja na grčkim otocima. Gospođa Somers ima pravo kada kaže da, si, da Turska zapravo ide natrag problem izbjeglica mm, nema nikakve veze sa procesom pristupanja Turske Europskoj uniji. Sa Turskom moramo surađivati, tu se slažem, ali e, izbjeglice nemaju veze sa članstvom u Europskoj uniji. I još bih rekao, Turska mora pomoći, ne, pardon, e, reka se da Grčka ne pomaže u rješavanju ciparskog problema. To nije točno. E, Cipar je okupiran. Tamo je turska vojska koja je okupirala teritorij Cipra. I Turska ne može imati e, istu razinu e, odgovornosti u rješavanju tih problema kao druge zemlje poput Ujedinjene e, kraljevine i Grčke koje zapravo održavaju mir na tom otoku. Hvala vam, a sada gospodin Hvala vam. U Turskoj se događaju vrlo opasni procesi. Izgleda da se turska vlada okreće e, više islamskoj diktaturi nego demokraciji. Vidimo kako se pogoršava situacija na jugoistoku Anatolije te situaciju u Siriji. Zatim situacija s novinarima koji su uhićeni zbog toga što su zapravo radili, provodili istrage nad aktivnostima Erdogana. Zatim ekonomski migranti se iskorištavaju, a vidimo da Turska intervenira u susjednim državama. I sve su ovo odlični primjeri zašto se Turska sve više zapravo odmiče od Europske unije. Bilo bi lijepo da se držite vremena. Imate sada jednu minutu od sada nadalje i još jedan komentar. Um, mnogi od vas su kritizirali Tursku i dakle sve što se događa kad je riječ o vanjskoj politici, slobodi izražavanja, nove rasprave oko Kurda. Sve je to u redu i sve je to e, opravdano. No istovremeno moramo priznati da je Turska u proteklih nekoliko godina morala ugostiti 2,5 milijuna imigranata to je daleko više od, e, e, od onoga što je primila Europska unija. Zar to ne smijem reći? Ja sam rekao da želim dati svoj osobni komentar i imam pravo podijeliti svoje mišljenje. To nije moj problem. Radi li prijevod? Čujete li Mislim da je Njemačkom to bilo poprilično jasno. Moramo primijetiti da mnogo toga u Turskoj ne ide kako treba. Neke stvari se pogoršavaju. Pritisak na novinare, sve gora situacija kada je riječ o slobodi medija i slobodi izražavanja način na koji turska vlada postupa sa Kurdima u Turskoj i u Siriji. No isto tako moramo priznati da je u proteklih nekoliko godina Turska morala prihvatiti 2,5 milijuna izbjeglica, a to podrazumijeva i tekakav teret, daleko veći od onoga kojeg je morala podnijeti Europska unija sa svojih 500 milijuna ljudi. Stoga je jako važno da ovaj sporazum između Europske unije i Turske profunkcionira. Moramo pronaći sustav kojim ćemo izbjeglice zadržati blizu svojega doma. Zbog toga moramo surađivati s Turskom. I jedino ćemo na taj način smanjiti broj izbjeglica koji, koji prelaze Egejsko more ne bili došli u Europu. U listopadu prošle godine Samo u tom mjesecu je 220 tisuća prešlo eh, iz, Europe, iz Turske u Europu, a u siječnju tek 60 tisuća. To nije samo zbog eh, vremena, ali mislim da moramo uzeti u obzir ove brojeve ako želimo stvarno eh, pošteno ocijeniti Tursku. Isto tako kad usporedimo solidarnost koju zemlje članice pružaju prema izbjeglicama, vidimo da situacija nije baš briljantan. Hvala vam, sada riječ ima gospodin uh, Lopez. Muchas gracias. En primer lugar, lo que querría hacer es agradecer a Katy la ponencia. Hvala vam. Hvala. Ja bih... Dokumento que yo creo que es suficientemente equilibrado. Hvala gospođi e, Kati Piri, mislim da je pripremila poprilično uravnotežen izvještaj o zemlji koja je doista mnogo toga prošla u proteklih nekoliko godina. E, da, ja bih se osvrnuo na nedostatak demokracije nakon izbora, zatim sve veća autoritarni režim, nepoštivanje slobode medija, vladavina prava te začarani krug nasilja i to posebice u kurdskom dijelu Turske. Mislim da je izvjestiteljica sve to lijepo uvrstila u e, izvještaj. I još jedna opća, opći komentar kad je riječ o, suradnji u području izbjeglica. Da, e, moramo surađivati s Turskom, posebice zbog izbjegličke krize. No, ta politička suradnja ne može biti valuta kojom ćemo onda zanemariti druge probleme i ignorirati ostalo što se događa u zemlji, a što je vrlo dramatično za zemlju koja bi željela postati članicom Europske unije. Thank you very much. Hvala vam. Gospođa Sakorafa. Kao što sam već spomenula kolege, e, uz dopuštenje od Europe, gospodin Erdogan gradi novo otomansko carstvo. Imamo tisuće izbjeglica koje su ondje u nedostatku vladavine prava, pravde, izražavanja i to su jednostavno činjenice, ne možemo zatvarati oči. Pregovor između gospodina Junkera, Tuska i Erdoana ne ostavljaju e, prostora pogrešnim shvaćanjima. Pitanje izbjeglica vezno je uz e, ubrzavanje pristupnih pregovora sa Turskom. Zahvaljujem gospođi Piri na njenom radu na ovom izvješću, ali spomenula bih da nisam zadovoljan sa svim jer se ne spominju dobri susjedski odnosi što je preduvjet za pristupni proces. Uopće se ne spominje niti kršenja e, grčkog zračnog prostora ili teritorijalnih voda Grčke. Jučer smo imali 22 takva kršenja zračnog prostora i ukoliko se situacija nastavi, Kazus Beli povod za rad se ne spominje protiv država članica, dakle Europske unije. Hvala vam. Sljedeći govornik, gospodin Kastaldo. Hvala. E, nadovezat ću se na ono što su drugi kolege već rekli za nas stavak koji se bavi kršenjem i nasiljem naspram kurdske manjine je ono što je ključno možda bismo trebali osnažiti malo taj stavak. Ne mislim da nećemo nasilje do kojeg dolazi ondje osobito ono koje provodi turska vlada nad kurdskim stanovništvom dovoljno ozbiljno. Već smo to raspravili tijekom proteklih plenarnih zasjedanja i ne spominje se isto tako stav Ankare koji je vrlo krut a ljude se prisiljava da biraju između NATO saveza i e, zastupanja, odnosno branjenja prava kurdske manjine. Još jedna stvar koja nedostaje je činjenica da Turska zapravo zastupa e, u određenoj mjeri paravojne grupacije e, u Siriji koje dolaze iz Sirije, iz Saudijske Arabije. I one se poprilično ponašaju nepošteno prema stanovništvu. Turska je također, kao i drugi doduše, uključena u e, posrednički rat u Siriji, ali to je također vrijedno spomena budući da se radi o zemlji kandidatkinji. Dakle, nisam siguran da bismo trebali razgovarati o pristupanju uopće Turske Europske unije, uzevši u obzir kršenje ljudskih prava i nedostatak slobode izražavanja. Tu bismo trebali biti odlučni i turska vanjska politika treba biti dosljedna, što trenutno nije slučaj. I treći komentar također moramo razjasniti poznato pitanje nezakonite trgovine naftom do koje dolazi. Zahvaljujem zastupnik Borgecio. Hvala vam. izvješće je samu suštinu dobro pogodilo, dakle potrebno je ponovno pokretanje rasprave pitanja o Turskoj. Činjenica smo tak jučer ovo dobili, možda bi dala naslutiti da bi rok za podnošenje amandmana trebalo odgoditi nekoliko dana. No ja bih se usredotočio sada na jednu ključnu stvar. rješenje koje je Europska unija pronašla za ograničavanje pritoka ili invazije, ako to tako želimo nazvati, migranata iz eh, cijelog niza regija. A oni svi dolaze kroz Tursku. 19. točka. Europska komisija, Europsku komisiju poziva se da provede mehanizam kojim će se uspostaviti odgovarajuće kontrole. Ja, koliko se sjećam, znam da kada je Italija se bavila s ovim pitanjem da kontrole koje je Europska unija provodila e, na Lampeduzi da su da je situacija bila takva da nismo dobivali veliku pomoć i ovdje se ne spominje kontrola sredstava koje će biti upućena e, ranjivim skupinama. Ne znamo da li će Turska kupovati naftu od Isisa primjerice i kako onda možemo očekivati da podržavaju ljudska prava. Zastupnik Deos. Hvala vam. Usprkos e, napora izvjestiteljice prijedlog rezolucije Europskom parlamentu koji se bavi izvješćem o Turskom ima određene nedostatke i sadrži pojedina proturječja. S jedne strane prepoznaje ono što svi znaju, a to je da je Turska da Turska nije napredovala u e, na svojem putu ka Europskoj uniji i članstvu, a s druge strane Turska pokušava promijeniti osnovu e, problema na Cipru. Taj problem i njegovo rješenje nije suprotstavljanje dviju zajednica, već o jednoj invaziji prije 42 godine bez ikakvih provokacija invazije Cipra. Dakle, nezakonite invazije na trećinu Cipra. Problem, dakle, neće biti riješen pristupu, pristupom zajednice, jer to jednostavno nije prihvatljivo. Ovaj problem može se riješiti samo kada se turske snage povuku sa Cipra i kada će okupirani teritorij biti objedinjen sa slobodnim dijelom. I za kraj postoji povodaka skepsa turski e, se spominje kao mogući službeni jezik Europske unije. To je jedna inicijativa koja je doista van logike, jer kako možemo prihvatiti e, turski kao službeni jezik Europske unije kada ona nije članica. Istom logikom mogli bismo prihvatiti kineski ili ruski kao službene jezike. Hvala vam. Pridružujem se čestitkama kolega e, zastupnici Piri i dijelim neke brige kolega koje smo čuli po pitanju slobode izražavanja, zatvorenih novinara i brige za turskom zajednicom na jugoistoku zemlje. Što se tiče ostatka izvješća, mislim da svoju procjenu moramo više temeljiti na činjenicama. Upravo sam se vratila iz službenog izaslanstva Libea u Tursku i sa kolegama bih rado podijelila neka pitanja. Prije svega, otvaranje poglavlja odvojeno je od pitanja izbjeglica. Dakle, vrijeme da se poglavlja otvore, poglavlja koje smo e, unilateralno zamrznuli. Zbog čega? Zbog toga što se ne radi o nagradi Tursko, već o pokretaču reformi koje želimo da Turska provede. Reformi ka bolje funkcionalnom pravosudnom sustavu, primjerice, to je jedno od pitanja koje su kolege najčešće spomenuli. Pa zbog toga otvorimo upravo poglavlja 23-24 i to je najbolji odgovor našim vlastitim razlozima za brigu. Što se akcijskog plana tiče, razjasnila bih ovdje neke stvari. Turska nije dobila niti jedan euro od 3 milijarde eh, za koje smo se obvezali, ali koje nismo stavili na raspolaganje. I to je novac za izbjeglice, ne novac za Tursku. Eh, Turska je prema međunarodnim standardima koje su prepoznali UN prihvatila zakonodavstvo vezano uz privremenu zaštitu 2,5 milijuna sirijaca. 350 tisuća nesirijaca isto tako. I oni nam zapravo daju lijepu poduku u toleranciji u Europi imamo sve snažniju ekstremnu desnicu zbog nekoliko stotina izbjeglica i nismo imali niti, a nije došlo niti do jednog eh, pojavljivanja ekstremizma u Turskoj. Da li postoji Marine Le Pen u Turskoj? Postoji vlada koja je izabrana. I kolege, ako mogu dovršiti, ako mogu dovršiti, Turskoj. Govorimo da zatvori granicu sa Grčkom, no da otvori granicu sa Sirijom. Što znači da uz milijune koje već imaju kao goste u 25 e, logora koje rade kao švicarska urica, da moraju primiti još više ljudi. Dakle, razumijete li da je to više od 4-5 puta više od onoga što države članice prihvaćaju. Dakle, nije savršeno, ali doista razmjer toga je izniman prekinuli su me pa ću završiti sada. Sada je trenutak da govorimo o činjenicama, da surađujemo sa Turskom, a ne samo da ih kritiziramo. Gospodin Mavridis. Pitanje poslovnika. E, izvjestitelji sjeni su se držali ograničenja od dvije minute, e, cijenimo ono što je Ana Marija rekla, čak i ako se ne slažem sa njom, ali kada predsjedate, molim vas da se držite vremenskog ograničenja. Gospodine Lansdorf, trebali ste vidjeti raspravu o Iranu. Ja se nadam da ću dobiti svoje dvije minute, gospodin Mavridis kaže. Ja ću govoriti o činjenicama i govoreći o činjenicama rekao bih da je ovo izvješće o pristupanju Turske. I ne radi se ovdje o Cipru pregovorima, no iz te perspektive mislim da je potrebno pohvaliti Katipiri na ovom nacrtu koji se usredotočuje na kršenja e, prava strane Erdoganovog režima u Turskoj. Međutim, imam dvije velike zadrške. Prva, ako vidimo da postoji doista opadanje situacije o poštivanju vladavine prava i ljudskih prava u Turskoj. To očito znači da politika koju smo do sada slijedili, dakle otvarajući sve više i više poglavlja, nagrađujući Erdoana, da to ne funkcionira. Postoji li alternativa? Možemo li dopreti do onih proeuropskih snaga u Turskoj i pomoći Kurdima? Što se Cipra tiče, nećemo početi pregovarati o Cipru, pitanje Cipra na ovom odboru ili unutar Europske unije, ali pitanje Cipra je relevantno je za turski pristup, jer Republika Cipar je članica Europske unije. Možemo li dobiti rješenje na Cipru bez da prije svega se pobrinemo da postoji vladavina prava Europske unije? I posljednji komentar prije što gospodina Idu pozovemo, pobrinimo se da ćemo moći pomoći pronaći rješenje pitanja na Cipru temeljeno na europskim vrijednostima. Sljedeći govornik. Hvala vam, imam dojam da Europski parlament i Europska unija da ih se zavarava što se tiče pregovora na Cipru i cijele situacije ondje. Ne mogu prihvatiti da e, nismo objektivni prema činjenicama. Samo izvješće, tu bih naglasila sljedeće. Ono zapravo ukida postojanje Ciparske republike. Jer ona se ne spominje. Spominje se Cipar i spominje se otok. A to nije stvarno. Postoji republika Cipar koja će postojati nakon ovog rješenja i to svi znaju. Drugo, što se tiče rješenja koje Turska promiče, ukoliko prihvatimo to rješenje, prije svega prihvatit ćemo ukidanje Republike Cipra, a drugo, stvorit ćemo islamsku državu unutar Europske unije. I treće, Turska postavlja uvjete koje stanovnici Cipra neće nikada prihvatiti jer se ukidaju ljudska prava tog stanovništva i to nije vezano niti ima nikakve veze sa pravnom stečevinom Europske unije. Zbog toga se ne može ovo sve temeljiti na lažima koje se proturaju u Europski parlament. Samo želimo Cipru nešto reći. Što se tiče naslova, naziva ovog rješenja, to nije posao Europskog parlamenta da kaže kako će problem biti riješen, već se moramo pobrinuti da se poštuju ljudska prava stanovnika Cipra. To se moramo pobrinuti i moramo provesti pravnu stečevinu Europske unije na ispravan način. Zastupnik Papadakis. Hvala. kakva je stvarnost koja se uveliko odražava u izvješću naše kolege, kolegice. Koja je uloga Turske u regiji? Stvaranje neprestanih problema. Čak i prekjučer bombardirali su e, kurdske položaje zbog toga što su oni osvojili položaje Isisa. Kršeći prava Kurda ne dopuštaju slobodu izvješćivanja, ne puštaju opoziciji da govore. Zapravo se provodi genocid protiv e, Kurda. Zaboravamo ulogu koju je Turska imala u Siriji i ulogu koju ima sa ISISom. Isto tako imamo stotine žrtava u Egeskom moru i to zbog ljudi, zbog Turaka koji krimčare ljude. Spomenut ćemo i neke druge stvari, ali za rješenje Republike Cipra bilo bi poštivanje pravne stečevine u skladu sa načelima i vrijednostima Europske unije. To bi trebalo biti naša uloga da se pobrinemo da to postoji. A tu govorimo isto tako i o otvaranju novih koridora granice. Sljedeći govornik. Na temelju naših prava i principa nitko ne može kršiti prava ljudi i Europskom parlamentu ne možemo razgovarati o otvaranju poglavlja s Turskom ukoliko ona ne provodi protokol koji je dogovoren. Dakle, imamo zemlje Europske unije e, koju, koja je država članica, a koju Turska ne priznaje i ne dopušta korištenje e, pristajanje njihovih brodova u svoje luke. Dakle, da li netko od vas e, živi u zemlji koja nije priznata strane Turske i da li biste vi u takvom slučaju podržavali pristupanje Turske, da ona ne prepoznaje, da ona ne e, priznaje vašu zemlju. Dakle, ne možemo razgovarati o ovim pitanjima dok Turska ne poštuje protokol i ne priznaje Republiku Cipar. Dakle, niste mi e, resetirali vrijeme kada sam počeo govoriti. Mi imamo sporazum o pravo mora koji je unutar pravne stečevine i Turska ne može kršiti pravo mora niti teritorijalne vode Grčke i Cipra kao ni zračni prostor. To je važno. Također, Imamo problem na Cipru koji je Turska stvorila svojom invazijom, svojom okupacijom i stacioniranjem 40.000 vojnika te naseljavajući Cipar, a Turska zapravo drži ključ rješenja problema na Cipru. Tražim da Grčka doprinese tom rješenju. I za kraj, spominjemo granice. Na Cipru nemamo gradice, već liniju razdvajanja. I to je jedan problem koji bismo u tekstu morali ispraviti. A pozitivne stvari podržavamo. Hvala vam i završen je zastupnik Čeza. Hvala vam. Najprije bih čestitao Kati Piri. Ja sam tek jutros, nažalost, na brzinu pročitao nacrt izvještaja, tako da ostavljam si vremena i za amandmane. No moramo biti realni. Ako želimo govoriti o Kurdima, o Cipru, o kršenju zračnog prostora, možda bismo kao prvo trebali spoštovati obveze koje smo dogovorili s Turskom. Ako odemo u Tursku i obećamo im 3 milijardi eura za kao pomoć za izbjeglice, ne zaboravite, tamo je 2,5 milijuna ljudi. Tako da moramo znati da ako mi ne budemo poštivali e, obveze prema Turskoj, nama će se dogoditi apokalipsa. Tako da za početak e, nastojimo ispoštovati obveze i mi kao Europska unija i kao pojedine zemlje članice. I onda otvorimo ozbiljne razgovore. Jer tek kad mi poštujemo naše obveze, onda možemo tražiti da Turska e, poštuje. Tu naravno poneprije mislim na Kurde, na Cipar i na kršenje zračnog prostora. Hvala, Samen Morđi, u ime Europske komisije. Vaše mišljenje o ovom izuzetno složenom pitanju, molim. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Kao prvo pozdravljam napore izvjestiteljice da se osvrne na glavne izazove u odnosu između Europske unije i Turske, ali isto tako i dalje daje prognozu za budućnost vezno uz mnoge teme. Mislim da mi smatramo da se ovo izvješće slaže sa procjenom komisije i vezano uz naše izvješće o napretku Turske za 2015. godinu. Samo nekoliko primjedbi na uh, trenutnu raspravu. Želim reći da je izbjeglička kriza, uh, da ona nije nešto što zasjenjuje cijelu sve naše odnose s Europskom unijom i Turskom. Mislim da je to bio poziv za Europsku uniju kako i za, uvod, za Tursku da se ponovno probude i da se suoče s mnogim globalnim izazovima kako mogu zajedno ih riješiti. Što se tiče drugih točaka u ovoj raspravi, samo da se osvrnem na ono što je rekao gospodin eh, Lambsdorff vezano uz to da procjena komisije nije bila pozitivna. Mi smo prošle godine izbliza pratili raspravu i zapravo vidite da se metodologija promijenila u Europskoj komisiji u paketu o napretku gdje mi točno pokušamo gledati gdje se pojedina država nalazi na putu ka članstvu Europske unije i detaljno pokazujemo napredak ili pak odsustva napretka u proteklih 12 mjeseci. Što se tiče ostalih točaka, što se tiče akcijskog plana, moram reći da je Turska poduzela nekoliko važnih koraka kako bi provela taj akcijski plan, primjerice da je Siricima privremenu zaštitu i dopušta im pristup tržištu rada. Također su ponovno uveli vizu za Sirice koji putuju kopnen, zračnim i morskim putem u Tursku i da to nije dovelo do velikog smanjenja brojeva ljudi koji pristižu u Europsku uniju, ali ipak došlo do smanjenja i e, ovaj instrument za pomoć Turski koji je namijenjen izbjeglicama u Turskoj iznosu 3 milijarde eura će dati dodatni poticaj e, kako bi se lakše pružale socioekonomske aktivnosti izbjeglicama i pružanje osnovne skrbi i smještaja. Europski parlament je zabrinut zbog razvoja po pitanju vladavine prava, temeljnih sloboda, nezavisnosti pravosuđa, razvajanje ovlasti, e, trenutni zakon o borbi protiv terorizma, ograničavanje slobode govora u Turskoj. E, mi smo isto tako bili zabrinuti zbog nedavnih koraka protiv turskih akademičara koji su govorili o događajima nego istorku Turske e, ili što se za dva vrlo novinara traži zatvorska kazna e, koji su u pritvoru od studenog. I mi smo opetovano od Turske tražili da učini više po pitanju temeljnih prava i sloboda. I tu mogu samo se ponovno vratiti na stav komisije na kojoj nalazimo u vašem izvješću da su dakle ljudska prava i temeljna prava temeljna načela na kojima počiva Europska unija i da su ta pitanja u samoj srži pristupnog pregovora, ali mi smatramo da bi se otvaranje poglavlja 23 i 24 da bi to dao dodatan poticaj Turske i da bi tako mogli još i više podržati Tursku po pitanju posla kojeg treba obaviti. Evo tu ću zaustaviti. Hvala. Završne primjedbe od strana naše izvjestiteljice Kati. Hvala vam gospodine predsjedavajući, hvala svim kolegama i komisiji na mnogobrojnim primjedbama. Nije mi postavljeno mnogo pitanja, ali samo da kratko sažmem e, o čemu su kolege govorili. Naravno mi moramo uzeti u obzir najnovije razvoje, nije bilo nije bilo potrebno vrijeme, zato smo morali to poslati na prijevod. Neke teme se doista ne spomenu u izvješću, ne zato što ja ne smatram da, je to, da bi to bilo dobro spomenuti, nego zato što imamo ograničen prostor za to i stoga bih pozvao vas da se sastanete sa izvjestiteljem u sjene i da koordinirate malo amandmane kako bi to mogli brže obaviti nego prošle godine. Gospodin lamsof je dobro rekao, to mi je bilo drago čuti, da kada se radi o analizi se slažu većina naših klubova zastupnika, ali bilo bi vrlo zabrinjavajuće čuti od strane ekstremne desnice da oni misle da je to dobro izvješće i stoga mi je drago što u našem domu postoji to razdvajanje. Gospodine Pedetius, grčki jezik je službeni jezik Republike Cipar. To nije osobno mišljenje, to je jednostavno činjenica. I Ana Marija, Ana Koraca je spomenula također jednu točku. Ja se, slažem s tim da smo trebali to poglavlje već prije otvoriti, ali zašto mi sada ponovno oživljavamo taj proces i sami razlozi za to su sada krivi. To ne bi trebalo biti vezano uz pristupni pregovor, pristupni pregovor iako vjerujem da bi to, da smo to trebali odgovoriti već mnogo prije. Zatim pitanje o izbjeglicama sam čula od gospođe Zomer, od Pučana, od gospođe Lamstorf i od drugih. Mislim da mi općenito, općenito smatramo da ne bismo trebali upirati prst u Tursku kada se radi po pitanju prihvata izbjeglica. I Europska unija zapravo treba još ispuniti svoje obveze po pitanju toga. Mi vidimo kako se u vijeću već e, mjesecima e, vode sukobi oko tih 3 milijarde i samo jedan dio je predan turskim vlastima do sada. Nismo podijelili taj zajednički teret e, tako što nismo ostvarili kanale za siguran i legalan ulazak izbjeglica i naravno Dakle, vidimo određeno nazadovanje kada se radi o nekim pitanjima, ali kada se radi o naporu vezanu uz izbjeglice, onda tu tušku treba pohvaliti. E, gospodine predsjedavajući, tu ću se zaustaviti i veselim se radu idućih nekoliko tjedana sa svim kolegama. Hvala vam, gospođa Piri. 23. veljače u 12 sati je rok za podnošenje amandmana, a 15. ožujka ću imati sljedeće razmatranje ovog izvješća. sada ćemo zaključiti s ovom točkom. Možemo preći na točku b 7. Izvješće o Crnoj Gori za 2015. godinu. Charles Tenok, izvolite, imate riječ. Charles. Crna Gora. Okay, well, thank you very much, Mr. Chairman. Uh, Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. 2016. godina je važna politička godina za Crnu Goru, slavi desetu obljetnicu od neovisnosti i država se sada kreće prema idućim parlamentarnim izborima te se nalazi usred e, ključnih pregovora vezano uz moguće članstvo u NATO savezu nakon poziva da se pridruže tom sazivu iz prošle godine. Glasovanje povjerenju e, trenutnom predsjedniku vlade je prošlo i sada se govori o jednoj novoj vladi, e, povjerenja o koalicijskoj vladi sa ciljem da se uspostavi vlada sa nizom političkih stranaka. Ja kao izvjestitelj za Crnu Goru čal se Ispričavam se, molim vas budite tihi i tiho na dvoranu ako to želite učiniti. Molim vas pokažite poštivanje prema ovoj točki na dnevnom redu našem izvjestitelju. Ja kao izvjestitelj naravno pozdravljam te razgovore koji su u tijeku i vjerujem da ćemo imati pragmatični, pragmatično rješenje i da ćemo imati sigurne i slobodne parlamentarne izbore. Glavni problem je vezan uz upravljanje registra birača i to je nešto što svakako treba riješiti. Ja smatram da eh, ako se ponude ministarski portfelji oporbenim stranama, za financiranje, zapošljavanje, socijalno pravo i poljoprivredu kao i viša mjesta u smislu potpredsjednika vlade, da to pokazuje jasan znak vlade da želi surađivati sa oporbenim strankama i da želi Znači, rješenje za njihove zabrinutosti. U širom kontekstu Crna Gora dobro napreduje, imamo 22 otvorena pregovora, a 2016. godine ćemo imati još otvaranje daljnjih poglavlja i nadamo se da ćemo privremeno zatvoriti neka od poglavlja. E, izvješće komisije, a i nacet ovog izvješća kažu da korupcija i organizirani kriminal je još uvijek velik problem, ali da se situacija poboljšava i da se sada osvoju napredak. Vidimo sve više e, podignutih optužnica protiv onih koji su uključeni u slučajeve e, korupcije na visoke razine, a ured državnog odvjetnika se isto tako dobro uspostavlja i ja to pohvaljujem. Imamo i agenciju za borbu protiv korupcije koja je započela s radom 1. siječnja ove godine i to me ohrabruje jer će dakle država dati više resursa kako bi se borila protiv toga. I vidi se da je to jedan od visokih prioriteta na dnevnom redu vlade. Imamo neke zabrinutosti, na primjer, koji će biti kapaciteti tih institucija po pitanju resursa, financiranja i dakako da to treba riješiti, ali mi trebamo imati na umu i financijske ograničenja s kojima je suočena mala država poput Crne Gore, koja se mora još i više truditi kako bi to napravila. Već sam prije spomenuo pregovore koji su u tijeku vezano uz članstvo Crne Gore u NATO savezu. Crna Gora je, postala, je, je, bila vodeći primjer u tome što je uskladila svoje politike sa državama članicama EU unije i sa susjednim državama i pokazala je da je sposobna kompetentno surađivati sa svojim partnerima o takvim pitanjima. U potpunosti se uskladila vezano uz program sankcije protiv Rusije unatoč eh, uskim gospodarskim vezama s tom državom, a isto tako i, uz pritisak od strane Rusije da to ne učini. Isto tako surađuje po pitanju borbe protiv terorizma. U proteklih nekog godina ćemo imati mnogo još vjerojatno razgovora vezano uz članstvo u NATO savezu. Moj stav je jasan, ja mislim da je to interno pitanje za Crnu Goru i ne nešto u što bismo se mi trebali uplitati. Ali ipak unatoč tome trebamo imati na umu širi kontekst u kojem se odvijaju ti pregovori. U sažetku ja sam zadovoljan s ovim nacrtom izvješća koji je danas pred nama. Drago mi je što smo mogli konstruktivno raditi unutar ovog odbora sa svim klubovima zastupnika kako bismo izradili kompromisne amandmane za ovo izvješće. Crna Gora je i dalje priča uspješnica na području Zapadnog Balkana i ja želim da naša rezolucija odasla takvu poruku. Hvala. Hvala ti lijepa Charlesa na ovom objašnjenju i na poslu kojeg si obavio zajedno sa izvestljem u Sjeni. Budući da malo kasnimo, zamolit ću sve kolege koji će se sada javiti za riječ e, i uzet ću obzir da je ovo naša druga razmjena da govore samo jednu minutu. Andrej Kovačev je prvi govornik, izvolite. Hvala ti lijepa Andrej. Kao prvo želim pohvaliti gospodina Tanuka na konstruktivnom i uravnoteženom pristupu e, pri izradi kompromisnih amandmana. Tijekom prve razine gledišta ja sam izrazio naše zajedničko uvjerenje da je Crna Gora priča uspješnica na području Zapadnog Balkana, ali razvoj u, u proteklom mjesecu sa nasilnim prosvjedima na ulicama nas je podsjetilo na to da nijedna priča uspješnica e, ne mora nužno trajati i biti zajamčena. Moramo se pominuti da se vladvina prava i svi demokratski procesi poštuju. Mislim da je jedna od najvažnijih poruka u kompisnom amandmanu broj 2 gdje bilježimo da imamo, da smo imali glasovanje o nepovjerenju i da smo imali sada pokušaj uspostavljanja koalicijske vlade i tu vidimo dakle da se mirno rješavaju, e, rješavaju razmjerice i da se istražuju slučajevi nasilja do kojih je došlo tijekom prosvjeda. Želim također naglasiti da smo zabrinuti zbog manjka kapaciteta ureda javnog eh, pravobranitelja kako bi dobro proučio eh, žalbe i nezavisnost državnih agencija. Evo gospodin Tanok je spomenuo dvije stvari. Važno je da izvršimo vanjski pritisak vezano uz eh, članstvo Crne Gore u NATO savezu i isto tako trebamo podržavati države u regiji da slijede primjer Crne Gore vezano uz usklađivanje vanjske politike, sa vanjskom politikom Europske unije. Hvala. Sigurno nas slušaju u Beogradu. Gospodin Andolakis također u ime delegacije analize DOC. Hvala vam. Gospođa Doc nije ovdje i stoga bih ja ovdje penio njenu poruku. Dakle, mi ćemo se također svrnuti na izbore u Crnoj Gori. To su važni elementi za stabilnost u Crnoj Gori i za put Crne Gore prema Europskoj uniji. Izbori se trebaju održati i moramo imati jasne rezultate na izborima. Moramo imati jasan e, izborni postupak prema novom izbornom zakonu kojeg treba osvojiti prije sljedećih izbora. Treba se isto tako pobrinuti za to da se izborni sustav prije sljedećih izbora već uh, testira kako bi stvarno rezultati bili pouzdani. Treba nam transparentnost i sloga vezano uz izborni postupak. Što se tiče e, svih stranaka, u Crnoj Gori treba usko u pripremi tih izbora. Ja želim zahvaliti izvjestitelju, izvjestiteljama Sjeni na dobroj suradnji. A sada što se tiče točke, što se tiče točke broj 11 treba nam ravnotežan pristup. Naravno da je važno da se potaknu ulaganja, isto tako se treba pomijeniti za zaštitu potrošača, a isto tako i za sprečavanje zlouporabe položaja. Zatim točka b 19 vrlo važna, borba protiv nasilja nad ženama. Govornik se je prekinut. Znamo svi za tekst, ne morate ga čitati dakle nasilje nad ženama, zatim pristup ženama na tržište rada, sudjelovanje žena u parlamentarnom radu. I zaključno, biološka raznolikost u Crnoj Gori. Dakle, vezano uz područje lana. Evo, to je dakle što nam je htjela prenijeti kolegica. I zatim isto tako ona zahvaljuje gospodinu Tenoku na pripremi zajedničkih kompromisnih amandmana. Mislim da bismo tako trebali postupiti i kada se radi o drugim izvješćima za države Zapadnog Balkana. Crna Gora može tu biti uzor i iako vlada politička nestabilnost, ipak je došlo do napretka po pitanju vladavine prava, ljudskih prava i borbe protiv korupcije, iako je moguće ostvariti još i dalje napretke. Naravno, treba očuvati ljudska prava eh, kod, i pripaziti na to kod pristupnih pregovora kao i za sve države na Zapadnom Balkanu. Što se tiče amandmana broj 19, da, evo, evo, sad ću završiti. I zatim amandman broj 13. o poreznom sustavu. Hvala vam lijepa. Dao sam malo, malo dulje zgoli u ime gospođe Doca, ali ispričavam se, ponese nam vremena. Gospodin Radoš, jednu minutu. Hvala lijepa i ja bih želio na početku zahvaliti gospodinu Tanoku na dobrom izvješću i dobroj suradnji prilikom izrade kompromisnih amandmana. Crna Gora je najnaprednija zemlja u procesu integracije na ovom prostoru i zato je važno da taj primjer njene integracije bude kvalitetan kako bi to bio dobar primjer i ohrabrenje za susjedne zemlje, ponajprije njene susjede Kosovo koja je u vrlo ranoj fazi pristupanja i Bosni i Hercegovinu koja je e, jučer podnijela zahtjev za članstvo Europskoj uniji. Ova poznata pitanja kao što su pravosuđe, manjinska prava, sloboda medija, borba protiv korupcije, organizacije civilnog društva su na pravi način spomenuta u ovom izvješću vrlo konkretno u ovoj fazi integracije jedne zemlje izvješća trebaju biti konkretna i u tom smislu je i u tom smislu je ovo izvješće vrlo kvalitetno, a važno je da spominje i možda najvažniji politički proces u Crnoj Gori, a to je proces e, dogovora oko provedbe izbora, da se nakon izbora zatvore ili umanje poteškoće i napetosti koji vladaju između političkih aktera na crnogorskoj političkoj sceni. E, ALDE grupa će podržati ovo izvješće. Hvala lijepo. Hvala. Gospođa Lunaček, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući. U ime zelenih i EFE želim zahvaliti kao prvo gospodinu Teniku na vrlo dobro izradi Ne amandmana. Znači da je prihvatio čitav niz naših amandmana i zbog toga što smo doista napravili po nekim točkama primjerice kada se radi o tome da taj odbor za istrage na području medija ima više od 50% pripadnika iz policije i iz ureda državnog odvjetnika. To je nešto smo mi htjeli, a gospodin Tenok je rekao da možda to i nije najbolji format za istraživanje rada medija i dodali smo još neke druge točke koje su nama bile bitne. isto tako i općenitija tema vezana uz hidroelektrane, jer kao što stoji u Ustavu Crne Gore, to je ekološka država. Ali po našem stalištu, a i po stalištu nekoliko udruga civilnog društva koji se bave zaštitom okoliša u Crnoj Gori, evo, evo sad ću zaključiti, mi smatramo da je to vrlo važno pitanje i tu još znate moćemo li podnijeti amandman. Što se tiče NATO saveza, mislimo da bi se barem trebao održiti referendum o tome o članstvu i gospodine Tenok, e, rekli smo da ćemo pogledati e, proces dijaloga koji se vodi sada nakon što je odbijeno glasanje o nepovjerenju i nakon što je jedna od oporbenih stranaka rekla da treba doći do dijaloga kako bi možda nekoliko obrbenih strana ili barem jedna ušli u vladu Evo to je nešto aktualno što o čemu smo se usuglasili i možda na idućem sastanku e, odbora kada ćemo glasati ili prije to trebamo uzeti u obzir. Hvala Fabio, izvoli. Hvala vam. I ja zahvaljujem kolegi e, Tanoku koji je kao i uvijek odradio odličan posao e, o zemlji koju već dugo prati. Vidi se iz izvješćenja njegovo iskustvo. Moramo podržati sve što je spomenuo, potrebu o reformi javne uprave, te o nedostatku sankcija i zapljene imovina kriminalnim organizacijama. Isto tako bilo bi dobro istaknuti važnost preliminarnih e, zapljena i oduzimanja imovine. To je recimo instrument koji vrlo dobro funkcionira u Italiji u borbi protiv mafije. Među manjinama možda bismo trebali uključiti i egipatske aškale koje nisu spomenuti i zapravo se diskriminiraju još od balkanskih ratova. Malo bih bio oprezan kad je riječ o pozdravljanju pristupanja Crne Gore NATO-u. Bojim se da u ovom trenutku to može samo pogoršati e, razdore i napetosti. I na kraju bih još spomenuo problem eksploatacije nafte i plina u Jadranskom moru. Mi u Italiji trenutačno imamo veliku kampanju oko toga i naravno očekujemo dosljednosti i ostalih zemalja. Hvala vam, a sada Lojse. Hvala vam. Ovdje govorimo o tri zemlje kandidatkinje, o Albaniji, Crnoj Gori i bivšoj Jugoslavenskoj republici Makedoniji. Drago mi je da Tanok govori o dobrim vijestima kad govori o Crnoj Gori i ja čestitam Crnoj Gori na desetoj obljetnici e, neovisnosti. Drago mi je da su određene točke spomenute. Drago mi je da se Tanok osvrnuo na napredak e, Crne Gore iz godine u godinu. No, s druge strane, smatram da e, kad je reč o slobodi medija, ima još puno posla. Imamo različite statuse, e, ovisno o zemljama. I mislim da bi nas to trebalo ipak mnogo više brinuti. Volio bih e, ipak malo simetriju, viziju u regiji. Hvala Andrej pozdravljam izvješće gospodina Tanoka kao iscrpan i uravnotežen dokument koji jasno sažima područje u kojima je crna gora ostvarila napredak ali i probleme poput recimo visoke razine korupcije koji su očito otporniji na reforme vidljiv je napredak kojeg iz godine u godinu bilježe izvještaji o crnoj gori twenty two otvorena poglavlja u pregovorima o članstvu mjerljiv su izraz tog napretka. također čestitao bi crnoj gori na nedavnom pozivu da se priključi nato u. kao zastupnik iz hrvatske raduje geopolitička činjenica da na našu kopnenu i morsku granicu dolazi nova članica saveza prije twenty five godina s tog prostora je nastupila agresija na moju zemlju a od sada ćemo sigurnosna pitanja zajedno rješavati s novim saveznikom. otvorenih pitanja je preostalo još nekoliko granična demarkacija sukcesija i reparacija žrtvama rata su neka od njih unato napretku do lanstva u europskoj uniji crnu goru dijeli period u kojem e morati riješiti cijeli niz unutarnjih blokada prilagodbama europskim standardima zato je vano uspostaviti i odrati otvoreni dijalog s domaom javnosti o socijalnim cijenama reformi. na brzinu i kvalitetu tog posla ozbiljno utjeu i odnosi između vlasti i oporbe oni su naalost ovog trenutka ozbiljno narueni. Hvala vam, sada gospodin Lange iz komisije na tri minute, izvolite. Hvala vam. Ja bih se nakratko uh, na osvrnuo na inicijativu predsjednika parlamenta gospodina Krivokapića o potrebi da se riješi politička kriza. On je u prosincu pokrenuo uh, politički dijalog u kojem sve političke stranke sudjeluju osim demokratskog fronta. Na temelju pozivnice predsjednika parlamenta naš šef delegacije sudjeluje na tim sastancima kao promatrač. I njegova procjena situacije je sljedeća. Dijalog se odvija u konstruktivnom okruženju i izgleda da zapravo svi žele pronaći rješenje na trenutačni zastoj Zatim druga stvar koju bih spomenuo je glasanje o nepovjerenju koje je održano 27. siječnja. E, premijer Đukanović je preživio to glasanje i premijer je e, oporbi ponudio pet ministarskih mjesta kako bi osigurao podršku za svoju vladu. Tako da ono što smo gledali sada ova tri tjedna je zapravo vrlo intenzivna rasprava Oporba nudi protu prijedloge e, zato što želi proširiti načelo dijeljenja e, vlasti i dakle proširiti to na javnu televiziju te na m, u državnom vlasništvu. Ta rasprava traje i 19. E, veljače, dakle do petka, bi trebali donijeti odluku. Tako da kad budete glasali o izvještaju, vjerojatno ćete već znati više o svom ovom procesu. Treći element je da je povjerenik Han se sastao e, na marginama konferencije u Minhenu sa premijerom Čukanovićem. Čestitao je premijeru na pozivu koje e, Crna Gora dobila od NATO-a u prosincu. I Crna Gora sada ulazi u jednu odlučnu fazu kad je riječ o vladavini prava. Evropska unija mora pratiti rezultate unutar poglavlja 23 i 24, a NATO će morati e, isto tako pogledati e, poštuje li Crna Gora vladavinu prava. Hvala, hvala vam, hvala Charlesu na odličnom e, izvještaju o Crnoj Gori. Mislim da smo to dobro raspravili, svi se slažemo da je Crna Gora najnaprednija zemlja kad je riječ o procesu pristupanja E, glasanje je sljedeći tjedan, 23. a na plenarnoj smo u ožujku. A sada prelazimo na sljedeću točku e, današnjeg dnevnog reda, to jest dnevnog reda za jutro, izvješće o bivšoj Jugoslavenskoj republici Makedoniji. E, Ivo Vangel je izvjestitelj u ovom vrlo teškom trenutku za zemlju i zbog događaja u samoj zemlji, a i zbog izbjegličke krize i Ivo, da čujemo što ste postigli s kolegama u kompromisima. Hvala vam gospodine. Ja bih se kratko e, osvrnuo na samom početku time što bih e, čestitao našem predsjedavajućem kako je vodio današnji, današnji sastanak. Mislim da je to dobro. Na taj način omogućena je demokracija i normalna demokratska rasprava. Stoga hvala vam. Makedonija je kao i mnogo puta do sada uvijek bila subjekt e, velikog interesa u svim našim raspravama. Ovaj puta ne moramo ulaziti u sve složene probleme te zemlje. Ja samo želim reći da Europski parlament mora biti otvoren za europski proces Makedonije. Naravno, Makedonija radi, mora raditi na tome kako bi realizirala tu europsku orijentaciju. U Makedoniji političke stranke koje su podržale prvi dogovor moraju sada mm, uložiti više energije u ispunjavanje tog prvog sporazuma te u um, ispunjavanje, preporuka komisije i to na putu prema Europskoj uniji kako bi se započeli pregovori o članstvu. Uvjeti moraju biti uh, ispunjeni. Dakle, riječ je naravno o uh, reformi medija, o reformi um, sustava i prava manjina, te reforme u čitavom nizu područja o kojima govorimo već godinama. 20. Eh, rujna bit će donijeta odluka od strane Europske unije i zemalja članica, dakle o ocjeni napretka, to jest dakle postoje li uvjeti za održavanje eh, izbora u Makedoniji onako kako je to predviđeno sporazumom. A to bi trebalo biti 24. Eh, travnja. Poteškoće koje se odnose na popise birača se mogu, moraju riješiti jer jedino će se na taj način riješiti um, pitanja o biračima. Isto tako treba osigurati i medijima da svi mogu ravnomjerno e, i dakle u jednakim uvjetima pratiti događaje. Zatim e, dogodio se skandal masovnog prisluškivanja ja bih zahvalio svim kolegama koji su surađivali, koji su podnosili amandmane i izvjestitelje u sjeni i očekujem da će e, suradnja i u budućnosti biti jednako konstruktivna. Hvala vam. Makedoniju. Hvala lijepa, Čestitam Ivu Vajglu. Hvala vam. Ehm, hvala svim izvjestiteljima u Sjeni na odgovornom i dosljednom ehm, radu na ovom izvještaju. Ove godine izvješće se mora baviti još jednom dodatnom temom, a to je politička kriza. Posljedica te političke krize je i jedan dodatni uvjet ehm, u procesu pristupanja u ovom vrlo teškom i osjetljivom razdoblju mislim da će ova zemlja ipak uspjeti mm, preći preko te prepreke. I to će morati učiniti ako želi postati članicom. Hvala vam. A sada sljedeći govornik, gospodin Kelom. Ja bih rekao da je ovo vrlo konstruktivan, ali istovremeno vrlo zahtjevan izvještaj. Pučani e, podržavaju pristup izvjestitelja koji pristup izvjestitelja je okrenut prema budućnosti, ali pritom e, dakle, se moraju rješavati trenutačne poteškoće i problemi. Mislim da je bitno zadržati uravnotežen izvještaj koji će Makedoncima priznati ostvarenja i napretke, ali i e, istaknuti probleme koje još uvijek postoje. Bilateralne teme se više e, ne smiju koristiti kao izlike za obstruiranje procesa pristupanja Europskoj uniji. Jer bit će jako puno prilika da se e, uspješno rješavaju problemi između zemalja članica Europske unije. O nadolazećim izborima. Postignut je e, dogovor uz pomoć e, i zastupnika parlamenta Mislim da je mm, najprije bitno pripremiti dobar popis birača. Osim toga, sve strake moraju pokazati volju za razvoj političke kulture, uključivosti i tolerancije. I još bih jednom istaknuo pozitivan i konstruktivan pristup kolege Vangla koji je otvoren za primjedbe i za ispravke. Stoga ćemo mi podržati komentare. Hvala vam sada Richard, jedan od naših pregovarača. Hvala vam. Ja sam i izvjestitelj u sjeni u ime svog kluba i moram pohvaliti suradnju sa kolegom Vajglom i sa kolegom eh, Kelamom, te naravno sa ostalim kolegama. I moram istaknuti tri stvari. Prvo, moj je klub odlučio da ćemo zagovarati da bismo se mi iz parlamenta trebali držati što bliže zaključaka vijeća. Mnogi žele tumačiti i ponovno tumačiti ono što kao mi parlament kažemo, ali ja mislim da u ovom osjetljivom trenutku za ovu zemlju e, da Europa govori, govori jednim glasom. Stoga mi ćemo reći potpuna provedba sporazuma, e, napredak u reformama i o planu hitnih reformi. I podržavam i ono što je gospodin Weigl istaknuo u kompromisima. Zatim, velika kontroverza oko datuma izbora. Nema smisla odgađati izbore ako se ništa drugo neće mijenjati a kad smo ja, gospodin Kukan i Weingl bili u zemlji, vidjeli smo da postoje hitne promjene koje se mogu odmah uvesti u e, izborno povjerenstvo te u e, pitanjima koje se odnose na medije. Iako je važno da se to sve održi ako će e, izbori biti pošteni i slobodni. I na kraju Znamo da su podignute prve e, optužbe od strane tužitelja i to za slučajeve korupcije te prijevare u slučaju izbora. Ne smijemo pocijeniti svu tu situaciju i ja se nadam da ćemo pomoći u rješavanju. Hvala vam. A sada gospodin Đambacki, naš izvjestitelj u Sijeni. Благодаря Hvala vam gospodine predsjedavajući. Ja pozdravljam gospodina Vajgla i naravno našeg izvjestitelja gospodina Tenoka. Mm, zbog toga što smo postigli mnoge kompromisne amandmane na ovo izvješće. Naravno od ključne važnosti je ovo izvješće za e, europsku perspektivu Makedonije. Isto tako je važno da ta država postane članicom Europske unije. No, unatoč tome ima i nekoliko aspekata koje ne nalazimo u tom izvješću. To su prava građana na okupljanje, razne, razna politička prava. Te amandmane uopće ne vidimo u izvješću i nadam se da ćemo iduće godine imati još više napretka. Sakorafi. Sakorafa, please. Sakorafa, izvolite. Još jednom ponavljam, toleracija i nagrađivanje negativnih točaka koje zapravo sačinjavaju trenutnu situaciju u zemlji može imati negativan učinak na cjelokupan napretak. Dakle, politički kriteriji poput onih iz Kopenhagena vrlo su jasni, njih se ne ispunjava i samo ako krenemo glavu možemo reći da možemo biti zadovoljni. Suština političkih sporazuma iz lipnja i srpnja su u zraku, opozicija će sudjelovati na izborima u travnju, iako se e, ne smatra da je ispunjavaju kriterije potrebne za reforme i tu je europska diplomacija sve u svemu neuspjela, ali vi kažete da se ta zemlja smatra najuznapredovalijom imajući na umu usklađenost s pravnom stečevinom Europske unije. I tu bih još jednom naglasila da ako hvalimo negativne točke i koristimo e, izraz Makedonija, stvara jednu tešku situaciju a politička elita bivše hm, Jugoslavenske republike Makedonije ne poštuje vladavinu prava, koristi tradicionalno pravo i ne promiče dobre susjedske odnose. Za kraj još bih rekao da je pitanje imena nešto što nije bilateralni problem, već međunarodno otvoreno pitanje i još jedan način rješenja toga su pregovori e, unutar UN-a, što je uključeno također u dobre susjedske odnose. Sljedeći govornik. Hvala vam. Mnoge točke koje sam ja želeo spomenuti već su spomenute pa ću biti vrlo kratak. Prije svega zahvaljujem izvjestitelju na vrlo uravnoteženom i strpljivom radu na ovome nije baš najlakši dosije od zemalja pristupnica. A to se lijepo vidi u činjenici da iako obično nevoljko e, odstupamo od stajališta vijeća. Slažem se sa gospodinom Habitom da ovom konkretnom izvješću možemo se doista držati ovim izrazima jer e, najdemo se da će imati određenog učinka. Ono što bih međutim želio reći je pitanje spora oko imena. Bio sam vrlo strpljiv s našim grčkim kolegama tijekom prethodnog izvješća o Turskoj i slušao sve njihove dugotrajne intervencije. Da, ovo jest međunarodno pitanje, ali u rukama Grčke je da se to razriješi ili čak da se u potpunosti ukloni. To nije nešto za što oni nisu sposobni, samo je to pitanje političke volje. Znam da je teško, ali mislim da bi trebala postati određena politička volja, barem određena u tom smjeru ukoliko želimo pristupanje Makedonije. Zastupnik Hvala vam predsjedatelju. Ja bih želio sa svoje strane čestitati Andreju na načinu na koji je vodio ovu raspravu danas. Također bih spomenuo još nešto na temelju onoga što je rečeno. Možemo vidjeti da bivša Jugoslavijska republika Makedonija ne ispunjava uvjete za članstvo u Europskoj uniji, no neki ljudi se kriju iza tih e, sporova sa Grčkom oko imena. I ja naglašavam još jednom da u međunarodnim odnosima ime je važno. Podsjetio bih da je Engleska e, nije mogla biti pristupljena kao e, Velika Britanija, kao Engleska već kao Velika Britanija, Tajvan kao Tajvan, Njemačka od 49. nadalje je samo za samo tražila za federalni dio zemlje naziv Njemačka, a za dio istočne Njemačke e, koristili su se drugi nazivi, konačno i DDR. Dakle, situacija je slična i sa bivšom Jugoslavenskom republikom Makedonijom. Gospodin Holstein je još e, zaprijetio da neće financirati zemlju ukoliko e, se ne naziva svojim pravim imenom. Dakle, ukoliko ime nema nikakvog značaja, mogu pitati zbog čega danas Njemačka ne koristi naziv Prusija i govorio o regijama Berlina i Brandenburga. Možemo zaključiti iz toga svega da ime vrlo važno i radi se o pitanju koje bivša Makedonska republika Makedonija treba rešiti, a ne Girska. Marijana Petir. Plenković, čestitam kolegi Vajlu na odličnom izvješću i slažem se u potpunosti s njim da se Makedonija smatra kandidatkinjom koja je ostvarila najveći napredak u pogledu usklađivanja zakonodavstva sa pravom stečevine europske unije. to je točno kao što je točno da je makedonija među pet zemalja u cijeloj europi koja bilježi najveći gospodarski rast da je makedonija e, država koja se uspješno nosi sa e, rješavanjem migracija jer od siječnja prošle godine do danas kroz makedoniju je prošlo eight hundred migranata i ono što je točno i što treba reći makedonija je država koja danas čuva e, granice europske unije toga smatram da je nužno makedoniji otvoriti pregovore pozivam vijeće da to učini isto tako e, ih pozivam da bilateralna pitanja e, rješavaju tijekom pregovora upravo onako kako su to činile hrvatska i slovenija ali isto tako e, kako je omogućeno i srbiji da tijekom pregovora rješava otvoreno pitanje sa kosovom. želim naglasiti i važnost održavanja izbora u e, travnju. Oni su e, važni za stabilnost Makedonije, za provođenje reformi, za europski put Makedonije. Stoga pozivam sve političke opcije da omoguće održavanje tih izbora. Hvala lijepo. Hvala Marijana. Tonino. Čestitam kolegi Bajglu na kvalitetnom izvješću i objektivnom sažimanju zaista turbulentne godine za makedoniju. s jedne strane lako je primijetiti kako se sadržaj naših rasprava ponavlja nanovo iste preporuke o otvaranju pregovora i prijepori oko imena bez konkretnog napretka ali s druge strane nažalost, politička situacija u zemlji se postupno pogoršavalo. zato je pozdravljen dogovor vlasti i oporbe nakon angažiranog posredovanja nekih naših kolega iz parlamenta. Održavanje statusa quo samo bi umnožilo probleme s kojima se zemlja suočava, ali prava opasnost je da oni postanu kronični ili se čak preliju preko njenih granica europska unija takve scenarije može spriječiti ako zemlje članice konačno pruže skopju iskrenu podršku da nastavi putem koji je predugo blokiran. jednak napor je potreban izlazak iz izbjegličke krize u kojoj je makedonija jedna od najizloženijih zemalja makedonija je zemljopisno mala multietnička zemlja ali opterećena ozbiljnim unutarnjim razdorima u turbulentnom geopolitičkom okruženju problemi kao što su optužbe za ilegalno prisluškivanje tisuća građana prijetnje novinarima rasprostranjena korupcija te često ispreplitanje stranačkih i državnih aktivnosti rezultirali su dubokim podjelama u društvu izostankom političkog dijaloga zato bi odgađanje dogovorenih reformi unatoč formalnom političkom konsenzusu dodatno produbilo nepovjerenje i odgodilo europsku perspektivu a to ne želimo. Uh, Charles Tenak. Ja bih ispravio kolegu uh, Velika Britanija nije zapravo Ujedinjena kraljevina uh, Engleske i Sjeverne Irske i nije velika zbog toga što smo veliki, nego zbog toga što nas, su nas tako rimljani prozvani. Britanija major. I nemamo problema naspram Britaniji minor, odnosno Britaniji u Sjevernoj Francuskoj nemamo baš osjećaj da nam prijete identitetu kao velikim Britancima. Dakle, ovo izvješće je doista ravnoteženo. Čestitam gospodinu Vajglu. Makedonija, njen pristup je i dalje izazovan pristup zbog političke nestabilnosti, zbog pitanja spora oko imena i nedavnih e, izazova e, u svjetlu masovne migracije s Mediterana. Također bih čestitao i pozdravio rad kolega Kukana, Hauita, Vajgla u formatu trojke koji olakšava pregovore što je pak dovelo do sporazuma e, oko podjele e, odgovornosti u makedonskoj vladi. Postoje tu mnogi izazovi s kojima se ova mala kopnena zemlja suočava od organiziranog kriminala, korupcije i tako dalje do uh, e, krkih međuetničkih odnosa. Makedonija po meni treba doista biti čvrsto ukorijenjena u euroatlantskim interakcijama i strukturama i pozivam naše grčke kolege i Grčku Helensku republiku, da tako kažemo, da ukloni svoje veto e, na pregovorima koje bi mogli započeti sa Makedonijom. Zahvaljujem. A jedno smo lijepo enciklopediju imena čuli Lojze, dvije rečenice, Terez, Moran i Ivo za kraj. Zapravo se radi o pitanju poslovnika, jer dvoje kolega ponovno su rekli da Makedonija Fajerom ne ispunjava uvjete za članstvo, no ja bih želio podsjetiti vas da ne govorimo o uvjetima za punopravno članstvo, već uvjetima za otvaranje pregovora. Tereza Morano ima komisije, dvije i pol minute, izvolite. Hvala vam. Pozdravljamo nacrt rezolucije o izvješću napretku 2015. za bivšu Jugoslavensku republiku Makedoniju koja smatramo ravnoteženim i u skladu sa našim zaključcima. Kao što znate, prošlu godinu označila je najdublja politička kriza sa kojom se zemlja suočila od 2001. a pogoršana je prisluškivanjima e, koje je zapravo dalo naslutiti da je velika razina visoke korupcije i političkog uplitanja. Komisija je ovdje pristupila dvojako, prije svega došlo je do političkog sporazuma između četiri političkih vođa, što je omogućeno zahvaljujući posredovanju povjerenika Hana i neprestanim naporima triju zastupnika Europskog parlamenta Vajgla, e, Kukana i Havita, što doista cijenimo. Što se tiče e, obveza određene su ispunjene unutar rokova, određene malo kasnije jer su bile zahtjevnije, a uz politički sporazum došlo do hitnih reformnih prioriteta zbog nekih korinskih pitanja i problema koje je komisija izložila prošlo ljeto, a rad na provedbu tih reformi trebao bi se ubrzati. Kasnije ovog tjedna, prije e, posljednjeg datuma, prije e, nadolazećih izbora, kao što je gospodin Weigl spomenuo, povjerenik će dati naše stavove o tome da li je moguće održati izbore e, u travnju, a važnije danas nego ikada da pošaljimo jedinstvenu poruku svim uključenim stranama. U skladu sa paketom, za proširenje komisija će dalje pratiti da li se provode politički sporazumi i da li dolazi do znatnog napretka u provedbi hitnih reformskih prioriteta. Komisija će se ovim pitanjem pozabaviti nakon izbora i izvijestiti vas o tome pravodobno. Hvala. Zahvaljujem. Ivo, par riječi za kraj. Hvala. Želim zahvaliti svima onima koji su sudjelovali u ovoj raspravi. Prije svega želim spomenuti da ta osjetljiva situacija u Makedoniji već nekoliko mjeseci zahtjeva naporan rad i da je to zahtjevalo i intervenciju povrednika Hana. Mislim da je dobro da pokažemo našu podršku i da pokažemo da smo zadovoljni radi posla kojeg je obavio povednik Han. Prije svega želim zahvaliti kolegama iz Grčke ovdje u našem parlamentu za njihovu konstruktivnu raspravu. Bilo je manje nejasnoća i poteškoća nego inače. Jer je jasno da se naše mišljenja razlikuju kod nekih stvari i za razliku od drugih sastanaka e, su ovi sastanci sada bili kreativni i prijateljski i želim svima zahvaliti. Na Hrvatskom, s obzirom da sam kao i mnogi od vas veliki prijatelj Makedonije, smatram da je prije svega važno da se stabilizira situacija nakon ove političke krize, da se održe izbori i da se zemlji omogući put naprijed prema Europskoj uniji. Jučer sam u razgovoru s predstavnicima europske službe za vanjsko djelovanje pitao jednu kolegicu koja se danas bavi ovom zemljom i pitao je da li zna koja je to država twenty four studenoga. two thousand parafirala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. znate koja je to država? to je država koja još nije otvorila pregovore a to je makedonija. dakle šesnaest godina traje ovaj dugi proces i mislim da je svima nama u interesu osobito u europskom parlamentu da se napravi progres i da makedonija krene prema otvaranju pregovora. zahvaljujem svima na raspravi čestitam kolegi vajglu i drugim i šefu delegacije e, peterleu te svima koji su pridonijeli. zaključujem današnju raspravu. nastavljamo u tri sata s predsjednikom odbora za vanjske i obrambene poslove Kneseta. E, idući tjedan glasamo o izvješću za makedoniju a u ožujku je na plenarnoj. hvala.